i komisije i odvijat će se u svakom e, u prvom semestru svake godine uz sudjelovanje odgovarajućeg povjerenika, odgovarajućih povjerenika. Dakle, za nas je to prilika da provedemo sveobuhvatnu analizu i to zakonodavnih i nezakonodavnih područja. To će nam pomoći odabrati prioritete koje želimo slijediti 2017. i odabrati prioritete za sljedeću godinu. To se naravno odnosi i e, na program rada Europske komisije. E, zamolit ćemo da pitanja uputite komisiji kako bismo olakšali analizu za povjerenika, znači analizu svega o čemu vi želite s njime raspraviti. Zahvaljujem na slanju tih pitanja. Ako imate pitanja, možete ih i danas postaviti jer smo dogovorili da ćemo zapravo slati pitanja kako bi povjerenik e, znao e, o što, što vam je na umu, što vas zanima, a odgovorit će i e, dio i sada. Znači dvije minute svako za pitanje, a nakon toga odgovori pitanja i odgovori. Želimo nekako racionalno upravljati vremenom, pa možda završiti i ranije nego što je predviđeno. Budući da se niko sada nije javio za riječ, e, riječ ima povjerenik.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 predsjedniče, poštovani članovi odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. Veliko mi je zadovoljstvo ponovno biti ovdje s vama. Ovo je moj treći godišnji strukturni dijalog s vašim odborom. Tradicionalno ovo su prilike e, kada bih na početku rekao e, stanje i situaciju sa glavnim pitanjem koje je sada aktualno, no ako mi dopuštate, ja ću sada učiniti nešto malo drugačije. I want to speak Želio bih govoriti malo šire o sigurnosti hrane, politikama hrane e, i javnim stavovima sa ciljem postizanja šire perspektive u odnosu na pitanja koja brinu ljudi u cijeloj Europskoj uniji. Ja bih predložio da e, se pozabavimo konkretnim točkama upravo u onom dijelu za pitanja i odgovore što će biti kasnije, a s ovim e, što ste, uz to što ste poslali unaprijed, imat ćemo dosta zanimljivih pitanja za raspravu. Ja kao povjerenik e, za zdravlje i sigurnost hrane ponosim se našim sustavom e, zdravlja hrane. Taj je sustav ima svoje porijeklo u odredbama koje potiču sa početka ovog tisućića, pa čak i mm, kasni, iz kasnih 1990-ih. Mi se sjećamo kakve štete smo proživjeli zbog različitih e, bolesti e, hrane, BSE-a e, i tako dalje i e, kako je to utjecalo na naš lanac prehrane. Danas je Europska unija ponosna što ima jedan sveobuhvatan i strogi sustav, čak najstroži za upravljanje rizicima u području hrane u cijelom svijetu. To ne znači da sada možemo reći da se možemo opustiti ili da smo postigli apsolutnu sigurnost hrane jer zbog velike raznolikosti eh, hrane u Europi i složenosti naših lanaca eh, opskrbe krize će se sigurno događati s vremena na vrijeme, pojavljivat će se i nova pitanja i morat ćemo osigurati da e, u hrani ne budu bakterije koje su otporne na lijekove u kontekstu antimikrobne rezistencije. E, u svakom slučaju mi ćemo u lipnju usvojiti novi akcijski plan o antimikropskoj rezistenciji koji će se usredotočiti na dodane vrijednosti koje Europska unija može ostvariti za 28 država članica u borbi protiv antimikropske rezistencije. Taj plan će morati osnažiti inovacije i brze dijagnostičke test, testove cijepiva i neke druge alternative antimikropskim tretmanima. Morat ćemo osnažiti naše nastojanja na međunarodnom planu te osigurati snažniju globalnu suradnju. Kao što sam rekao, nastavit će se pojavljivati nove situacije, no sada smo mnogo bolje pripremljeni za prevenciju ovakvih incidenata zbog našeg e, sveobuhvatnih e, zakona o prehrani mi se time možemo pozabaviti brzo i učinkovito Naravno, uvijek moramo provjeriti da li e, e, pravila Europske unije funkcioniraju na ispravan način. Iz tog razloga proveli smo sveobuhvatnu fitness provjeru naših e, zakona da vidimo ispunjavaju li oni dalje svoju svrhu. Rezultati te provjere objavit će se kasnije ove godine. Osim toga moramo utvrditi postoje li neka, neke slabosti i neki područje gdje postoje nedostaci koje je potrebno unaprijediti. Te je li naš opći zakon o hrani odgovarajući u smislu rješavanja pitanja održivosti hrane. U Europa je mjesto gdje smo svjesni potrebe da postignemo veću održivost kako bismo pridonijeli e, nastojanjima da se suzbiju klimatske promjene, da se potakne kružno gospodarstvo i riješe problemi sa hranom koja se baca. Mi primjerice smo nedavno uspostavili europsku platformu za e, gubitke E, hrane, odnosno hranu koja se baca i to će biti od ključne važnosti za razmjenu slučajeva najbolje prakse. To će nas e, prisiliti na rad na našim održivim ciljevima razvoja do 2030. godine. Uz sigurnost hrane nadziremo i značajni streamlining i ažuriranje e, propisa na drugim ključnim područjima. Osim toga, poštovani zastupnici, sjetit ćete se i rasprave o novom zakonu o zdravlju životinja koji je donesen prije godinu dana koji će unaprijediti naše zakonodavstvo o zdravlju životinja i doprinijet će tome da se učinkovitije borimo protiv prenosivih bolesti boljim alatima prijavljivanja i nadzora. To će dovesti do manjeg broja incidenata u europskim zemljama i smanjiti ekonomske i druge negativne učinke. To će osim toga osigurati e, dugoročnu konkurentnu sigurnost e, u različitoj vrstama proizvodnje hrane. E, ovakav pristup kombinira stroge mjere koje su sada na snazi i koje kontinuirano revidiramo. Pored drugih bolesti kao što su ptičja gripa, afrička svinska kuga i bolest kvrgave kože. E, postoji i druge bolesti u kojima moramo razmišljati, i moramo unaprijediti biosigurnost na tom području. Kao drugo, kao što se isto sjećate, imamo novi e, zakon o zdravlju biljaka koji će treba spriječiti buduće pojave e, bolesti na biljkama i e, ulazak određenih nametnika i štetnika koji nisu europskog porijekla. Imamo primjerice kontrole citrusnih e, biljaka koje se uvoze u Europsku uniju. Moramo nastaviti s našim dijalogom i našim predloženim mjerama no mogu vam reći da je naš cilj osiguranje snažne fitosanitarne zaštite za Europe. Xylella e, fastidioza je jedan primjer takve ozbiljne prijetnje e, a poljoprivredna e, proizvodnja i život tolikih proizvođača ovisi o tome. Moramo djelovati čvrsto na temelju znanstvenih dokaza. Temeljem političkog sporazuma prošle godine očekuje se da će parlament sutra usvojiti e, uredbu o učinkovitim kontrolama. To će dovesti do jednostavnijeg e, pravnog okvira koji treba pojačati konkurentnost u europskom agriprehrambenom sektoru, osigurati visoku razinu sigurnosti i zaštite EU građana. Reći ćete mi, dobro, sve je to u redu, ali što je s očekivanjima građana? E, dok prije 15 ili 20 godina je sigurnost bila najvažnija e, stvar za brojne ljude, od tada su se stvari promijenile, a sada tu ima i drugih čimbenika. Ljudi očekuju i traže ne samo sigurno hranu, već hranu koja je bogata prehrambenim sastojcima i eh, a ponekad su signali koji se odašilju vrlo kontradiktorni. Odgovorili smo na zahtjeve eh, sa eh, većeg broja strana, primjerice prehrambene aspekti. Svako od nas svaki dan razgovaramo s prijateljima, sa obitelji, što jedemo, na način na koji jedemo i koliko smo pojeli. E, znanost o prehrani govori, je postala jedna od naših najvećih zabrinutosti i to se odražava i u medijima. Nedavna rasprava oko dvojne kvalitete hrane u pojedinim zemljama pokazuje koliko je osjetljivo ovo pitanje. Postoji jasna potreba za boljom prehranom. To je, tu je potrebna šire djelovanje Europske unije e, na području prehrane prošlog e, prosinca je uvedeno obvezujuće označivanje o prehrambenim sastojcima. To je bilo važan korak u prehrambenoj politici. No, to nije područje gdje, e, gdje imamo konsenzus. Vi znate koje su teškoće sa provedbom tih propisa ovaj zakon uspostavlja okvir za one e, tvrtke koje žele naglasiti korisne e, osobine njihovih proizvoda u odnosu na zdravlje i prehranu i ta pravila bi trebala omogućiti potrošačima zdraviji izbor i zdraviji odabir. No i tu je bilo nekih prigovora parlamenta prije nekoliko mjeseci. Kada govorimo o informiranju potrošača, obavijestit ću vas da smo danas usvojili izvješće o ove obvezujućem označavanju popisa sastojaka i deklaracijama alkoholnih pića. Ovo izvješće prepoznaje pravo potrošača da budu u cijelosti informirani oko toga što piju i nije, nisu utvrđeni nikakve objektivni temelji da takve informacije izostanu sa alkoholnih pića. Iz tog razloga odlučili su pozvati industriju alkoholnih pića da u roku od godine dana napravi jedan e, zajednički prijedlog koji bi trebao dati popis e, sastojaka i nutritivnih e, podataka o svim alkoholnim pićima. Drugo važno pitanje vezano uz prehranu je reformulacija e, prerađene hrane koje može e, riješiti pretjerano unošenje e, energije, zasićenih masti, šećera i tako dalje u našoj prehrani. Time trebamo poboljšati opću kvalitetu prehrambenu kvalitetu prerađene hrane. U brojnim zemljama europskih e, e, e, zemalja je smanjen primjerice sadržaj soli i postoji i dogovor da se dodani šećer smanji za 10%. Države članice dogovorili su se oko sustava praćenja nacionalnih inicijativa, a tu je važan korak e, za podršku nacionalnim e, djelovanju. Mislim da će sve ove aktivnosti biti e, na korist potrošačima. Reći ću još nešto kratko o dobrobiti životinja. Europska unija je predvodnik na ovom području. Neki od vas e, su i na sastancima interskupine za dobrobit i očuvanje životinja. Prošli mjesec sam tamo e, predstavio da je komisija uspostavila stručnu skupinu za platformu e, dobrobiti životinja koja treba promicati i provoditi ovo područje koje je područje koje u značajnoj mjeri brine naše građane. Bit ću jasan, prijelaz na održivu proizvodnju hrane ne može se provesti e, bez pozitivnog pristupa usmjerenog prema naprijed. Mi stoga moramo kolektivno se pozabaviti sa sumnjama, e, nepovjerenjem, pa čak i e, neprijateljskom stavu prema znanstvenim odlukama utemeljenim na dokazima naši rezultati na ovom području e, su daleko od impresivnih priča o GMO u Europi je E, problem koji se pojavljuje već e, dva desetljeća, e, a tu je i primjer životinskih klonova gdje usprkos svim našim naporima ne uspijevamo dogovoriti nikakvo zakonodavstvo na razini Europske unije. Tu je teško potaknuti jednu zrelu raspravu o znanosti dok oni koji slijede ovu agendu to stavljaju pod pitanje e, znanje stručnjaka i prije će povjerovati nekom mišljenju na Twitteru nego e, znanstvenoj ocjeni i to je doista problem za sve nas. Jasno je da ovdje imamo problem pesticidi primjerice sada su oni ključna zabrinutost ovog odbora. Svi znamo da proizvodi e, zaštite biljaka koji su sigurni i održivi e, i važan sastojak zdrave i sigurne hrane. Naravno, e, pesticidi nikad neće zadobiti srca javnosti, to je jasno. Oni po svojoj prirodi nisu nešto, neka substanca koju ćemo voljeti, ali trebamo e, imati na umu da bi pesticida bili u velikim problemima, ne samo u konvencionalnoj poljoprivredi, već i u ekološkom sektoru. To je prava istina. Naš sustav e, odobrenja pesticida je najstrožiji na cijelom svijetu i e, ter dokaza je na podnositeljima zahtjeva. E, oni moraju dokazati i to sa opsežnim podacima e, da su njihovi proizvodi sigurni za ljude i za okoliš da se poduzimaju struge e, aktivnosti u odnosu na e, loše učinke pesticida na pčele i druge polinatore i treba reagirati na nove znanstvene dokaze. Mi kontinuirano nastojimo poboljšati naš regulatorni sustav i to je e, zapravo cilj koji komisija nastoji postići našim prijedlogom e, da se utvrde kriteriji kojim će se utvrditi endokrini disruptori. Moj prijedlog je da uvedemo zakon sa znanstvenom definicijom e, svjetske zdravstvene organizacije. No, usprkos tome što je komisija tu pravi pionir, e, kritizira nas se da ne idemo dovoljno daleko i usprkos našim najboljim naporima da osiguramo visoke standardne sigurnosti i nepristranosti u ovom i u drugim osjetljivim pitanjima postoji očita erozija javnog e, povjerenja u naš sustav koji se temelji na znanosti. Ja ovdje apeliram na e, poštovane zastupnike, dodajte svoj glas jednoj racionalnoj e, javnoj raspravi, a tu racionalnu javnu raspravu doista trebamo. Tu nema dvojbe. Moramo angažirati ljude u ozbiljnim raspravama jer se inače bojim da će napredak prema tim zajedničkim ciljevima biti ozbiljno ugrožen. Naravno, mi moramo ozbiljno shvatiti sve što brine europske građane, moramo rigorozno postupiti, no moramo to učiniti na odgovarajući način braneći naše načelo donošenja odluka na temelju najboljih znanstvenih dostignuća i na transparentan način. Ponekad smo mi upravitelji rizicima zajedno i komisija i Europski parlament i moramo razumjeti da imamo istu komunikacijsku strategiju koja se temelji na znanosti, dokazima i pruženju informacija našim društvima i poticanju društava da vjeruju u taj znanstveni pristup. E, predsjedniče, poštovani zastupnici, ja se sada radujem odgovorima na vaša pitanja i zahvaljujem na pozornosti. Dziękujemy za całościowe Hvala. Hvala na ovom vrlo obuhvatnom izlaganju i na odlučnosti koju ste pokazali. Panu posłów jest 19.30, mamy... I hvala na tome što ste zatražili od nas da komentiramo vaše izlaganje. Gotovo je 19.30, imamo 25 osoba koje su se javile za riječ, po koordinatorima po dvije minute, zastupnici po jedna minuta i molim vas nemojte ponavljati pitanja koja su već prethodno postavljena. Gospodin Hvala lijepo. E, puno hvala gospodine povjereniče da ste došli u naš odbor. Htio bih vam srdečno zahvaliti u ime mog kluba zastupnika na sjajnom poslu kojeg obavljate kao povjerenik i mislim ja pozorno pratim vaš posao i mogu samo naglasiti da spadate one dobre povjerenike. Vi ste ovdje govorili o više tema, recimo o temi razbacivanja i bacanja hrane, A mislim da je to pitanje vezano za stupanje obrazovanosti. Mislim da moramo bolje educirati svoju mladost o tome što znači živešne namirnice, hrana, kuhanje i tako dalje. Mislim da bi tu mogli neke programe inicirati na europskoj razini. Ja sam, znate, skupljao recimo za moju baku e, korijenje zelenje i sve ostalo. I ja jednostavno iz onog doba sam naučio da ne mogu bacati hranu i ništa razbacivati. Druga stvar, zaštita i zdravlje bilja, i o tom ste govorili. Mi smo i u vezi s tim u Europskom parlamentu donijeli adekvatne zaključke i smatramo da treba sve uvoze nadzirati. A sad me zanima i vaše stajalište prema ptičjoj gripi o kojoj ste spomenuli, a isto tako bih ovdje iznio da su recimo Amerikanci počeli sa različitim zabranama kod hrane koja u sebi sadrži hormone i mislim da bi morali jako, a s druge strane neke dozvoljavaju koje mi branimo i tu moramo jako paziti što dolazi kod nas. Zatim me zanima tema virusa Schmallenberg. Schmallenbergov virus i da li je tu cijepljenje već uznapredovalo protiv tog virusa jer mislim da je to jako bitna stvar. Na kraju bih još samo primijetio e, u vezi vašeg e, govora o tome kako moramo podići razinu svijest među pučanstvom. Mislim da mi moramo našim seljacima, otići našim poljoprivrednicima i direktno na terenu im objasniti zašto nam treba njihova pomoć kod suzbijanja korištenja antibiotika i raznih drugih lijekova u tim količinama. Hvala gospodine predsjedniče i hvala gospodine povjereniče na vašem prijedlogu. Ako sam dobro uzvati, imam e, dvije minute i želim napomenuti nekoliko stvari. Prvo, radovi u tijeku po pitanju označavanja vina i tradicionalnih vrijednosti vina. Znamo da su u pripremi dokumenti o tome i zanima me možete li nam reći što priprema nadležna glavna uprava o ovom pitanju zato jer su subjekti u sektoru prilično uznemireni u vezi s tim pitanjem. I drugo pitanje, što je sa stanjem e, endokrinih disruptora? Možete li nam reći nešto više o tome? Zatim e, glifosat. Što se događa u tom području? Nakon ovog e, novog programa koji se odnosi na taj herbicid. I zatim još jedan problem koji se tiče sjemena. Sada radimo na reviziji uredbe o ekološkoj poljoprivredi, kao što vrlo dobro znate. I u tom predmetu pitanje sjemenja doista povlači za sobom čitav niz pitanja. Mislim da ste prije četiri godine predvidjeli reviziju uredbe o trgovanju njemenjem u e, Europskoj uniji na prijedlog parlamenta, odnosno prijedlog parlamenta je bio e, nešto protivan toj inicijativi i zbog toga je pokušaj propao. Hoće li komisija ponovno nastaviti rad na tom pitanju tijekom ovog mandata? Hvala, gospodine povjereniče. Hvala. Povjereniče, ja sam poljoprivrednik, govorim u ime drugih poljoprivrednika i želim reći sljedeće. Poljoprivrednici i uzgajivaču savršeno razumiju pitanje sigurnosti i e, javnog zdravlja i također shvaćaju razumije e, pitanje povjerenja javnosti u zakonodavni proces. No, nadam se da vi povjereniče shvaćate pod kojim su pritiskom poljoprivrednici kako bi povećali proizvodnost i konkurentnost i e, vjerojatno će veliki dio tog poboljšanja doći zahvaljujući tehnologiji i nadam se da u to vjerujete. No, prečesto ta tehnologija se suočava sa nesigurnom budućnošću. Evo, primjer glifosata. Iako bi se to moglo reći i za e, druga agrokemijska sredstva. Prečesto se smatra da e, ovaj zakonodavni proces odbija znanost utemeljenu na dokazima. Prečesto se čini da imamo nesrazmjernu procjenu rizika i opasnosti i prečesto se pitam je li dovoljno pozornosti posvećeno posljedicama povlačenja određenog proizvoda. Evo primjera. Uzmimo jedan proizvod za koji nemamo odgovarajuću zamjenu. Koliko ste pozornosti posvetili uklanjanju glifosata ili neonikotinoida kada je riječ o, uzgoju i e, što ste mislili o tome koje će biti posljedice toga na strukturu tla? Povjereniče, moji kolege poljoprivrednici gube povjerenje u ovu komisiju i njezinu sposobnost pravedne procjene. Mene zanima hoće li vaše donošnje odluka biti utemeljeno na znanosti, uravnoteženo i transparentno. Hoćete li to osigurati? Hvala. Gospodine povjereniče, puno vam hvala što ste se pridružili našem odboru i odgovarate na naša pitanja. Mislim da je vjerojatno najvažnija tema koju ste na ovom dnevnom redu donijeli sa sobom zacijelo rezistencija na antimikrobike anti... i mislim da je to nešto problem koji raste. U dokumentima komisije stoji da je za sada još evaluacija programa koji su provedeni preuranjena. Mislim da a kad vidimo koliko je veliki pritisak da djelujemo koji se vrši na nas, onda mislim da bi trebali sve mjere koje su već započete za smanjenje korištenja antibiotika i generalno antimikrobika, trebali bi sve dakle uzeti u obzir i pojačati. Jer meni je posebno na srcu da i u znanstvenom razvoju napredujemo kako bi one 12 vrsti bakterija doista suzbili. Jer mi želimo osigurati ljude, naše građane, ali osigurati i hranu, živežne namirnice, ali isto tako osigurati i životinje od bolesti. I tu moramo naći naravno pravnu ravnotežu. Druga tema koju ste spomenuli, koju smatram izuzetno važnom, su endokrini disruptori. Kod e, definicija iz tog područja sam se što gledala kako je komisija predvidjela izuzeće za odobravanje različitih sredstava za zaštitu biljaka, naime kako je povukla zabranu e, tih istih na tržištu jer e, vidite mi znamo da poljoprivrednima trebaju poljoprivrednicima trebaju sredstva za zaštitu bilja jer inače neće nikako moći svoju žetvu ostvariti. Ali mislim da je dokument direktiva 1107 iz 2009. zaista treba s jedne strane čuvati i ekologiju, dakle i okoliš i naše zdravlje, ali s druge strane treba uzeti u obzir i egzistenciju naših poljoprivrednika. Prema tome tu trebamo vrlo odgovorno i vrlo uravnoteženo E, djelovati s obzirom na egzistencijalna pitanja naših poljoprivrednika. Inače, to su pitanja koja spadaju u ključna, ona najvažnija pitanja kojima se mi bavimo. I mislim da tu, kao što ste sami rekli, edukacijom stanovništva možemo jako puno napraviti, kao i recimo na sprečavanju bacanja i razbacivanja hrane. Gracias, presidente. Gracias, Hvala gospodine predsjedniče i hvala povjereniku također. Ja imam više pitanja. Prvo, govorili ste o znanstvenim dokazima. Mene zanima kako se može osigurati neovisnost tih znanstvenih dokaza kada svi znamo da su ta znanstvena istraživanja u rukama privatnika i to plaćaju oni koji imaju najveći interes u tome. Drugo, molim vas da nam nešto kažete o nepristranosti u donošenju odluka. Kako to tumačite recimo u vezi sa glifosatom ili sa endokrinim disruptorima? Kako se može dokazati da komisija nezavisno djeluje? Treće pitanje. Kako ćete osigurati načelo predostrožnosti i opreza jednom kada stupi na snagu CETA ili jednom kada se taj sporazum ratificira? I na kraju, što mislite o tome da je posebna izvjestiteljica UN-a za pravo na hranu rekla da treba se odmaknuti postepeno od industrijske poljoprivrede u okviru svojeg izvješća o pesticidima. Naime, prema tom izvješću takva poljoprivreda se sukobljava sa pravom na hranu sadašnjih i budućih generacija s obzirom na učinak koje to ima na okoliš. Hvala lijepo gospodine povjereniče, hvala što ste nam se pridružili. Mi naravno imamo i kritičkih ovdje komentara. Vi ste da kažemo ovdje neku bilancu uspjeha pokušali prikazati, ali ja ne vidim da je to baš bilanca uspjeha. Dakle, rezistencija na antibiotike i antimikrobike. Da, ali pitanje je sad zašto ovaj paket o medicinskim sredstvima i o lijekovima veterinarsku medicinu, zašto to napokon ne izađe pred vijeće, kompletan paket? jer mislimo da bi to trebalo jedan taj projekt e, dovršiti i to uspješno dovršiti. A kao što vidimo to zapravo uopće ne napreduje rad i posao na tome, nego se to sve duže čeka. Zatim mislim da više analiza ne bi škodilo. Vi ste održali vrlo jake pledaje za navodno znanstveno utemeljeno dozvoljavanje e, pesticida Međutim, kolegica je već sama po sebi rekla, nije nisu ni znanost, nije uvijek neovisna. I prema tome i onda su, postoje različita mišljenja. Neki smatraju da su jedino stručnjaci Europske agencije za sigurnost hranu potpuno samostalni neovisni, a drugi ne. To se naravno pokazalo na primjeru glifosata. Vi ste rekli na 15 godina da se to želi apsolutno pustiti na tržište i nadam se, to je bila vaša odluka komisija, ali ja se nadam da ste sada ozbiljno shvatili kritiku i da ste shvatili koliko ste pogriješili. A isto tako neonikitidi. I tu isto očekujemo od vas da to ozbiljno provjerite. Postoje desetine studija koje govore koliko je to bitno i štetno. Pogotovo recimo za gubitak bioraznolikosti. Nadamo se i vjerujemo da ćete tu neke nova ograničenja unijeti. Zatim kod teme novih uzgojnih tehnika. Tu još uvijek očekujemo od vas da kod teme New Breeding Techniques, dakle novih uzgojnih tehnika, napokon počnete bitvati aktivni u području E, zakonodavstva. Jer vidite, neke se te tih tehnika priznati, neke nisu te tehnike priznate ni dozvoljene. Zatim, na kraju, mi se ne sviđa ono što ste ovdje podnijeli i šta ste nam rekli o komitološkim postupcima i kad ste rekli da zapravo se iz toga kompletno izvlačite. To znači da ne prihvaćate punu odgovornost. Zašto ne involvirate Europski parlament više u postupak donošenja odluka? I mislimo da bi se onda javnost mogla moglo lakše apelirati na javnost da iskaže više razumijevanja za nas. Hvala. Evo, proširili smo popis govornika na 30 imena. Gospodine Hvala. Frustrira me što vidim da se o tolikim poljoprivrednim temama govori na drugom odboru, ali hvala što ste došli i pružili nam priliku da zaokružimo raspravu. E, spomenuli ste otpornost na antimigropike. Ja imam 35 e, tisuća e, kokoši koje slobodno nesu i nakon 3 do 4 mjeseca vidimo da proizvodnja pada i povećava se smrtnost. Uzmemo uzor koje veterinaru, on prepiše antibiotik i evo, kao čudom situacija je riješena. No, kada to ne bi bilo moguće, meni bi to bio strašan problem i ja potpuno shvaćam čitav e, problem u vezi sa ljudskim zdravljem i otpornošću na antimikrobike. A ako prestanemo koristiti te tvari, to bi bilo nepravedno za uvoz iz zemalja gdje ne postoje ta pravila i ako bi oni preplavili tržište. Spomenuli ste svjetsku zdravstvenu organizaciju, no treba se obratiti svjetskoj trgovinskoj organizaciji kako bismo mi mogli zabraniti uvoz iz zemalja koje koriste te tvari, a mi ne smijemo. Govorili ste o bacanju hrane, to je problem maloprodajnih lanaca i da se hrana predugo drži i mogla bi se možda dati eh, životinjama, ali eh, to mora osigurati sljedivost o porijeklu hrane tako da se ne može koristiti taj otpadni materijal. Dakle, malo prodajni lanci se moraju baviti time. Spomenuli ste gubitak hrane. Toliko je tu licemjerja. 5% odlazi na EFA i kažu nam da ne smijemo koristiti pesticide. No, ako ne smijemo koristiti pesticide, doći će do gubitka hrane. To je licemjerje i ima također i licemjerje u vezi sa genetski modificiranim e, organizmima. Uvozimo na tone takvih organizama, imamo e, sojak, lice, vi tu se bunite, ali to je istina. Ja tu podržavam kada je riječ o pesticidama kolege Ashworth e, i Mullera. Hvala, gospodin Lozo. Hvala gospodine predsjedavajući. Komisija je pokrenula novu platformu za dobrobit životinja i među ciljevima te platforme je razmatranje dobrobiti životinja i povećanje dodane vrijednosti europskih proizvoda. Naravno, tu se stalno ponavlja e, pitanje tržišta koje stalno razmatra komisija, a također i odbor za poljoprivredu ovog parlamenta. Dobrobit životinja bi trebalo ugraditi u pravila za tržište koje će platforme uvesti tu komisija i što je sa tehničkom eh, pomoći eh, industriji eh, zahvaljujući ovoj novoj platformi hoće li se stvoriti dodana vrijednost koja će biti u skladu sa pravilima za tržište i šta je sa posljedicama na određene praks određenih praksi po ljudska bića. Imamo tu i različita mišljenja o tome u Europskoj uniji, spravo nas zabrinjavaju određena rješenja, ali imamo tu i sporazum CETA koji može ugroziti tržište mesa zbog postupanja prema životinjama u cilju smanjenja troškova. Znamo da postoji i masovna upotreba antibiotika u uzgoju životinja u Kanadi. Imam još jedno pitanje o mehanizmu za zaštitu laganja. Hoće li i kako se to spaja sa upotrebom proizvoda za koje se može reći da su opasni. Povjereniče, imate riječ za odgovor na prvi krug pitanja. Imate deset minuta. Hvala vam lijepo. Čuli smo niz pitanja. Krenuli smo od ptičje gripe, zatim smo završili na zdrav životinja, na sigurnosti hrane i tako dalje. Započet ću s ptičkom gripom. Od prošle jeseni Europska unija se suočava sa ozbiljnom epidemijom visokopatogenog virusa ptičje gripe koji donose divlje ptice i to će ostati i dalje prijetnjom u nadolazećim tjednima. Komisija je usvojila odluku koja zahtjeva jačanje biosigurnosti i drugih mjera u zahvaćenim područjima kako bi se spriječilo prodor virusa u uzgoj e, peradi. I ažurirat ćemo te mjere u svjetlu smjernica EFSE. Mi e, ćemo također isplatiti zemljama članicama i novčanu pomoć e, u iskorjenjivanju ptiče gripe, recimo za klanje tih e, životinja, za rašišavanje smještaja i također naknade za poljoprivrednike u vrijednosti zagladnih ili pomiralih životinja. Također znate da imamo alat za naknadu dohodka poljoprivrednicima i imamo također i čitav niz e, mjera za potporu tržištu. Spomenuli ste situaciju u vezi sa zdravljem životinja i biljaka. Da, naravno, mi ćemo razmotriti načine za jačanje kapaciteta u usvajanju provedbenih i delegiranih akata u tom predmetu i Držat ćemo se našeg programa do 2019. godine kako bismo dovršili posao i imali na raspolaganju sve moguće instrumente. Naravno, tu se misli i na mogućnosti e, smanjenja bacanja hrane. Tu treba vidjeti kako možemo poboljšati naše zajedničke aktivnosti e, na novoj platformi i tim tu ćemo se baviti također i sa metodologijom e, mjerenja, bacanja hrane kako bismo ljudima objasnili e, kako najbolje baratati sa rokovima trajanja hrane. Naravno, tu se postavlja pitanje i doniranja hrane i pitanje hrane koja se može iskoristiti kao krmivo. Andrew je postavio pitanje o označavanju i etiketama. Kao što znate, sada se spremamo izraditi izvješće o pitanju označavanja. Evo, izvješće je upravo danas objavljeno o alkoholnim pićima. Ono je objavljeno danas, no kao što znate mi dostavljamo znanstveno utemeljene informacije i dali smo industriji godinu dana kako bi reagirala na izvješće i na naš zahtjev za odgovorima o dobrovoljnim aktivnostima vezanima za pitanja oko alkoholnih pića. I nakon tih 12 mjeseci i dalje ćemo razgovarati sa industrijom o tome koji je najbolji postupak na europskoj razini. Spomenuli ste također i pitanje e, glifosata i endokrinih disruptora. Pravni mandat komisije, kao što znate, je donijeti znanstvene kriterije kako bi se utvrdili e, kriteriji za biocidne proizvode i za proizvode za zaštitu bilja. U ovom trenutku prikupljamo mišljenja i usvajamo konačne kriterije za endokrine disruptore i onda ćemo razgovarati o sljedećim koracima i također o mogućim izuzećima. U ovom trenutku trebamo svi shvatiti da su konačni kriteriji najvažniji. Vrlo je važno raspolagati takvim kriterijima za endokrine disruptore. Ti konačni kriteriji bi se u načelu onda mogli prenijeti i na druge sektore, no vidjet ćemo kako ćemo s time postupiti u budućnosti. Dalje, glifosat želim jasno reći da je Europska agencija za kemikalije dobila zadaću dostaviti svoje konačno mišljenje o glifosatu Europskoj komisiji prije ljeta. Sada čekamo ishod njihovog sastanka 15. ožujka. Službe komisije će moći ponovno započeti raspravu sa zemljama članicama nakon što dobiju mišljenje agencije. Kao što znate, tu imamo pitanja vezana za e, transparentnost i neovisnost, no mi smo svi odgovorni za e, to da omogućimo neovisnost i transparentnost znanosti i ja sam spreman uložiti sav mogući napor kako bih osigurao otvorenost, transparentnost i stvorio mogućnosti za raspravu o mogućim kontroverzama. I tu u ovom domu imamo različita mišljenja o glifosatu, neki su za, neki su protiv i to je u redu da se mišljenja razilaze. No, gdje je znanost? Možete li jamčiti da je vaše mišljenje transparentno ili možete li reći da znanstveno mišljenje nije transparentno? E, meni je to malo čudno, moramo prihvatiti pravila postupka i moramo prihvatiti mišljenje različitih znanstvenih tijela. Imamo velike količine znanstvenih dokaza. Neki su spomenuli izvješće UN-a i mi ćemo to izvješće vrlo pomno pročitati. Riječ je o izvješću o pretjeranom korištenju ili iz oporabe pesticida. No, to izvješće pokazuje da Europska unija u svijetu traži dobre primjere za stroža pravila koja će uređivati pesticide i to je spomenuto u izvješću kao što znate. Dakle, na globalnoj razini vidimo da je naša praksa također primjer dobro uređenog sustava upotrebe pesticida i načina poboljšanja učinkovitosti zaštitnih proizvoda uz korištenje znanstvenih dokaza. Neki su spomenuli pitanje sjemenja. O tome smo nedavno razgovarali. I pripremamo niz prijedloga. Trebamo modernizirati zakonodavstvo o sjemenju i bilo bi dobro još jednom razgovarati o tome kako krenuti dalje. U ovom trenutku sada samo procjenjujemo stanje stvari. Spomenuli ste i nove tehnologije i nove tehnike uzgoja. U komisiji postoji mehanizam znanstvenog savjetovanja koji sada priprema objašnjenje o novim tehnikama uzgoja i ja želim promaknuti javnu raspravu sa svim dionicima o tome kako Europska unija može imati koristi od inovacija u agri e, e, prehrambenom sektoru i kako ustrojiti standarde. U tom cilju organiziramo konferenciju na visokoj razini u Briselu 28. rujna o modernim biotehnologijama i inovacijama u e, sektoru agri-fooda. Naravno, vidjet ćemo kako krenuti dalje. Sigurno ćemo na toj konferenciji dobiti nove poticaje. Evo, ispričavam se što vas ne znam poimenično. Gospodin Ashford je govorio o pritisku na poljoprivrednike i o tome da nismo spremni utemeljiti naše odluke na dokazima. Evo, u slučaju endokrinnih disruptora, kao prvo mi smo predstavili vrlo sveobuhvatnu procjenu učinka i ona ukazuje i na mogućnosti kako se suočiti sa tim pitanjima na razmjeran i uravnotežen način. I ta procjena učinka se nalazi na našim web stranicama. Dakle, vidite, komisija uvijek nastoji imati u vidu cijelokupnu situaciju i pri tome se temelji na znanosti i ima uravnoteženi transparentan pristup i tako ćemo nastaviti i postupati. Neki su spomenuli neonikotinoide. 2013. godine komisija je strogo ograničila upotrebu tih e, tvari u svim mogućnostima kada se nije moglo isključiti prihvatljiv rizik po guske na temelju dostupnih znanstvenih saznanja. I ta ograničenja su uključivala također i reviziju e, na temelju novih saznanja za tri godine e, od stupanja na snagu ograničenja E sada razmatra nove podatke nakon otvorenog poziva za reviziju neonikotinoida i tada bi se revizija trebala dovršiti otprilike 30. studenog 2017. godine. Naravno, ovisno o ishodu te procjene, komisija će predložiti izmjenu uvjeta za odobravanje neonikotinoida. Znam ovo, da nam eh, isječe vrijeme, ali evo, neki su spomenuli otpornost na antimikrobike. Vjerujte mi, mi ulažemo mnogo napora u to. Uspostavili smo eh, mrežu za jedinstven pristup zdravstvu i proveli smo javnu raspravu i eh, predložit ćemo u lipnju novi akcijski plan koji će se temeljiti na tri stupa za borbu protiv e, otpornosti na antimikrobike. Treba vidjeti također kako poboljšati istraživanje i razvoj. I neki su spomenuli i e, Svjetsku trgovinsku organizaciju i tako dalje. Naravno, razgovaramo i sa Svjetskom organizacijom e, za dobrobit životinja, sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i naravno i razgovarat ćemo o tome u VTO-u i u našim trgovinskim partnerima e, u okviru naših međunarodnih odnosa. Evo, hvala, to bi bilo sve. Hvala lijepa. Imamo još uvijek 23 kolega na našem popisu koji su se javili za riječ. Ja bih sad lijepo molio da se držite vremenskog plana i da ne prekoračujete rok od minute, jer bismo ovu temu željeli završiti do 20.30, kao što je kazano. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Ja sam htio postaviti nekoliko pitanja u vezi meda. 20% uvoza meda u Europsku uniju E, zapravo se sastoji od e, miješanog ili zapravo umjetnog meda. To su najsvježiji podaci. Kineski udio u eksportu u Europsku uniju se povećao za 30% zadnje dvije godine, od 2014. do 2017. Se, osim toga, cijena meda prepolovila. Prema tome, naši E, proizvođači meda su u vrlo teškoj situaciji. Dakle, imam nekoliko pitanja. Da li Europska komisija namjerava pooštriti e, kontrole na, za uvozeni med na granicama, da li kanite povećati i mjere za praćanje sljedivosti meda i da li se posebno želite e, orijentirati na kontrolu uvoza meda iz Kine? i da li se želite zagarantirati da se naše odredbe zakonske o medu, njegovoj čistoći u odnosu na miješani med u Evropskoj uniji neće mijenjati. Zatim, da li namjeravate da će se na etiketama i na oznakama točno navoditi odakle koji dio meda u kojem medu u Evropskoj uniji potiče i kako izgleda na koncu ta miješanje, ne samo sastojak, za konačni proizvod. Jer ta se praksa upravo u, u Njemačkoj ovdje E, primjenjuje. Vi ste za 40 sekundi bili predugi. A sada riječ ima gospodin De Gastro. Hvala, ja ću se držati zadanog vremena. Gospodine povjereniče, hvala vam na dolasku na odbor za poljoprivredu i na tome što ste nam pružili priliku da uzmemo riječ. Kao što su rekli drugi kolege, Postoji velika zabrinutost u vezi sa inicijativom komisije koja se tiče podacima o hranjivim sastojcima. Prije nekoliko dana šest multinacionalnih kompanija na poljoprivrednom prehambrenom e, području Unilever, Coca-Cola i tako dalje su podržale sustav označevanja takozvanog traffic light sustava, sustava semafora. I znate da je u svibnju prošle godine parlament glasovao protiv toga. Mi smo zabrinuti zato jer kao što ste vi rekli, mi želimo informirati potrošače, a ne utjecati na njihov izbor ovim označavanjem. Mi želimo podatke o porijeklu namirnica. Znamo da je već osam zemalja donijelo zakonodavstvo o tome i nadamo se da će komisija djelovati u tom pravcu. Evo, to je moje pitanje. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Dakle, vrlo kratko o ovoj temi kojoj je povjerenik govorio, a dijelom su već i kolege postavljali pitanje u vezi s tim. Sad jedan mali komentar s naše strane. Prvo, govorili ste o tome kako vam je na srcu sprječavanje bacanja hrane, ali nas zanimaju i su tvari i substance koje se koriste u poljoprivredi, ne nužno u proizvodnji hrane. Zatim, hvala vam lijepo na prijedlogu da preradite kompletan postupak komitološkog donošenja odluke, jer mislimo da je jako dobro da bi se zemlje članice trebale izravno uključiti u bavljanje tim od opasnim substancama. Međutim, da li imate recimo nekakvo nešto pred očima, koji termini, koji rokovi vremenski bi za to bili, recimo kad je glifosat u pitanju, to nas posebno muči. I kad govorimo o štetnim tvarima, mislimo da mi moramo davati prijedloge i o tome kako ćemo poduprijeti znanstveni razvoj. Jer ne smijemo zaboraviti da ono što se predlaže, to mora biti i E, realno i mora se moći izvesti i moć financirati, na kraju treba biti učinkovita za poljoprivrednike. Kao i recimo sve ono što ono treba zamijeniti. Hvala sljedeći govornik. Hvala. Povjereniče, imam nekoliko kratkih pitanja. Prvo, vi ste onako le, samo ležerno spomenuli ksilelu, fastelozu na balearima, a smatramo da je to silno važno pitanje jer nakon Apulije, nakon Korsike, nakon juga Francuske sada su balari na redu gdje ih je u dramatičnom obliku napao taj štetnik ksilela i mislimo da tu moramo drakonske mjere smisliti i početi provoditi. A prije svega se moramo pobrnuti da se lokalne vlasti, lokalna tijela vlasti za mm, malo prenu iz ove situacije jer oni su vrlo lakonski to sve doživjeli. Prema tome oni se moraju boriti protiv toga na terenu. Prema tome što komisija čini da bi to postigla? I zatim što je sa recimo razmjenom proizvoda između Baleara i Španjolske kako se to može još divno prenositi. Druga stvar je pitanje insekticida za zaštitu recimo žitarica u kontejnerima, u skladištima i na brodovima. Tu mislim prvenstveno na fosfine. Ti fosfini su već e, prouzročili smrt više ljudi. I sad ćete možda reći da to spada u odgovornost e, svih onih koji su nadležni za zakon o radu. Međutim, gospodine povjerniče, to je pitanje javnog zdravlja. Prema tome, to što se sa fosfinima događa, to je zapravo javna ugroza za sve koji tamo rade velika opasnost. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Povjerenik zna da uvijek tražimo više zaštite za životinje, više odredaba zaštite za životinje. sad zapravo želimo da se jedna odredba izbriše. Komisija je već 2015. odlučila da više neće iz Meksika voziti konjsko meso i zato je bilo dosta dobrih razloga. Između ostalog sigurnost e, prehrane hrane i zaštita životinje. Kod različitih analiza u SAD, Urugvaju, Argentini i Kanadi u klaunicama se pokazalo da su životinje koje su tamo klane, e, prije toga držane u zaista bjednim uvjetima. Nedavno je recimo stupilo na snagu da jedna životinja e, treba za prvo šest mjeseci prije biti u nekakvim stajama prije nego što ide na eventualno klanje, što je de facto samo pro produljavanje muke za te e, konje i te kopitare. Zbog toga želimo, tražimo e, zabranu uvoza takvog konjskog mesa u Europsku uniju. E, hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, hvala gospodine povjereniče. Hvala vam na vašem angažmanu. Dakle, borba protiv antibiotika, protiv rezistencije na antimikrobike i antibiotike. To je nešto što je nama jako bitno, čim se bavimo, ali mi je strašno žao i zapravo nas čini bijesnima što komisija nije za sada još jednu jednoznatnu strategiju u vezi s tim prezentirala. Pojedini povjerenici kao i vi i neki drugi se izjašnjavaju pojedino o tome, međutim komisija je kao kolege odgovorna za prezentaciju i iniciranje novih prijedloga zakonodavnih. Imali smo jednu rezoluciju prije godinu dana u kojoj je 80% naših zastupnika reklo da nam treba zajednička osnova za zaštitu zdravlja životinja. Prošlog ljeta smo imali onu veliki skandal u francuskim klaonicama i vidjeli smo kako izgleda transport živih životinja, prolaz živih životinja u Nizozemsku, u Tursku i tako dalje. To su bila gola kršenja važećeg prava. I ako komisija ne bude uspjela svoju odgovornost do kraja provesti, mi ćemo biti iz parlamenta obavezni ići pred Europski sud i zbog nečinjenja tužiti komisiju jer mi tražimo akcije i konkretnu djelatnost. Hvala vam gospodine povjereniče. Dakle, E, vrlo je lijepo sve ovo što ste naveli, svoju odlučnost da idete protiv nametnika, štetnika i bolesti kod životinja. Ali nije dovoljno samo govoriti, puno smo već lijepih riječi čuli, treba djelovati. Naši poljoprivrednici su pogođeni financijskom krizom, krizom klimatskih promjena, a sada evo i ovim različitim nametnicima i bolestima. To znači da provedene su neke nove evaluacije, ali da li je to dovoljno da se financiraju znanstveni razvoj i konkretne pomoći pomoć kako bi se našla jedno sredstvo protiv tih bolesti kojih muče. Tu ja imam vrlo opravdanih sumnje. Sa kolegama sam podnio prijedlog u kojem se trebalo poduzeti nešto protiv odumiranja pčela koje je stvarno alarmantno, ali komisija tu ništa nije napravila i nas zanima kad će nešto učiniti. Hvala gospodin Posert. Hvala lijepa. Vaš kolega, povjereni Hogan, nadležan za poljoprivredu, nedavno izjavio da navodno komisija razmatra ukidanje članka petoga o odluci koja se tiče ksilele fastidioze. Posjećam kolege da se članak peti odnosi na zabranu ponovnog e, zasada u zahvaćenim područjima ksiledom fastidiozom. Mene zanima je li ta odluka istinita, odnosno ili takva odluka donesena i što će se e, primijeniti na ponovni zasad u području zahvaćenog e, ksilelom. Hoće li se tražiti mišljenje od ESE ili ne? I također želim izraziti zabrinutost u vezi sa sukobom interesa zbog nedostatka transparentnosti u europskim agencijama. To nisu tvrdnje koje su bez temelja, zato jer znamo da imamo e, sukob interesa u odboru za procjenu rizika i također da i znanstvene studije zaštićene poslovnom e, tajnom, kao što je to bio i već slučaj i agencija, čak i EFSE. Dakle, naše se ne samo da su utemeljene, nego još i više. Gospodin, gospodin tako da dobar. Gracias, presidente. Hvala lijepo. Vrlo kratko, povjereniče. Ja apsolutno slažem sa svim što ste vi ovdje iznijeli ali znanstvene izvješća se unatoč tome analize dovode jako znak pitanja i u njih se počinje sumnjati. Međutim, s druge strane, ako ne idemo putem znanosti, onda što nam preostaje? Onda valjda ovisimo o tome što će doći preko Twittera. I sad još nešto o ovoj dodane vrijednosti koju vrlo često parlament dovodi pod znak pitanja. I e, zato nekoliko pitanja tom, kratkih, kratkih pitanja. Što je sa veterinarskim zakonom, dakle uredbom o veterinarskim lijekovima, na to već jako dugo čekano. Kad će početi trijalog o toj istoj uredbi? Zatim što se konkretno događa s glifosatom? Možete li man malo precizirati ono što ste malo prije rekli općenito o glifosatu? I treće, a to nam možete vjerovati, balarska vlada doista poduzima mjere na terenu protiv ksilele. Ne znam da li je to, možda su zastarjele naše metode i mogućnosti, ne znamo da li je to dovoljno, ali pitanje je da li de facto balari dobro postupaju. Sljedeći govornik. Hvala vam za riječ. Dakle, nas zanima što je sa ovim e, pogonima u kojima se životinje drže na slobodnom i onda je postoje ovo regulacija od 21 dana koliko je skraćen rok prije klanja. Da li možemo naći neki mehanizam kompenzacijski kako bi nadoknadili štetu svim poljoprivrednicima koji zbog novih uredbi imaju više tisuća eura štete tjedno? Gospođa Hojbuš. Hvala lijepo povjereniče. I mene zanima ptičja gripa. Dakle, nas, ja dolazim iz Njemačke, u savezne zemlje Baden-Württemberg i tamo smo imali više izbijanja ptiče gribe kod, gribe kod divljih e, ptica. Međutim, nije zapravo ni jedan centar, ni jedan zapravo u Donje Saskoj gdje je centar uzgoja ptica, tamo nije ni jedna divlja ptica pogođena, ali je zato nekoliko proizvodnih pogona različica, uzgoj različitih, različite perade i ptica moralo biti kompletno eliminirano. I sad nas zanima da li, kako vi mislite, koji su putevi prijenosa, jer očito se u Donjoj Saskoj drugačije to prenosilo sa divljih ptica na ove uzgojene peradi ptice jer to nismo imali u Baden-Württembergu šta se tu događa. Zatim još nešto u vezi ovih novih tehnologija u uzgojenim praksama. vi želite organizirati velike kongrese, ali ne možemo samo o, o, o jednostavnim tehnologijama govoriti, inovativnim tehnologijama. Mi ne smijemo zaboraviti da ako želimo takve tehnologije uvoditi koje zadiruju genome, ne možemo to raditi bez adekvatnog zakonskog okvira koji to prati. Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, u Rumunjskoj i Istočnoj Europi se jako brinemo za kvalitetu i zbog kvalitete proizvoda, odnosno takozvanih dvostrukih standarda kod proizvoda koji se u tim zemljama proizvode. Drugim riječima, ista ambalaža, isti naziv, ista marka, isti proizvod, ali različita kvaliteta u zapadnim zemljama i istočnim zemljama Europske unije. Ja sam već šestog ožujka na Tanko Agri Fiša o tome govorio. I sad me zanima da li je komisija predvidjela nekakve rokove vremenske da tu situaciju popravi i uklonite razliku, tu razliku u proizvodima koji odlaze na istočno i zapadno tržište Evropske unije. Zatim, još nešto kvaliteta proizvode u Rumunjskoj se kaže neki puta se pravi sir od mlijeka, ali neki put baš i ne. Pa vas pitam da li postoji možda neka mogućnost da se neki proizvod, da neki proizvod može biti nazvan e, sirom ako nije od mlijeka nego recimo od biljnih masti poput palmenog ulja plus kemikalije i aromatizirajućih je e, stvari napravljen. To nas zanima. Ovdje sam ja, ovdje ja sam dobila riječ. Dakle, prošlog prosinca je ovaj parlament usvojio rezoluciju u kojoj se zapravo traži e, zamrzavanje direktive o različitim epidemijama koja je na snazi. Sad nas zanima šta je sa ovim tehnikama zamrzavanja kod sumnjivih stvari koje se uvezuju s trećih zemalja i šta je sa kontrolama na granicama. Kako može biti da Europska komisija dakle jednu rezoluciju koju je Europski parlament e, usvojio sa više od 400 glasova jednostavno ignorira. I zatim drugo, što me zanima, food defense, to bi nam omogućilo da zadržimo svoju konkurentnost u globalnim razmjerima i omogućilo bi nam da se zapravo borimo protiv različitih nekontroliranih substanci koje stižu, ali zašto to ne regulirate na tom području dovoljno? Hvala lijepo. Ja imam dva pitanja, zapravo jedno dvostruko pitanje. S jedne strane se to odnosi na epidemije koje su pogodile Europu, epizotije. Vi ste vidjeli da se sve epizotije koje pogađaju Europu svaki puta je u sve većem broju, sve ih je više. I onda se nakon toga dolazi do različitih blokada i u trgovini zbog toga. Međutim, ako mi ne želimo kompletno prekinuti trgovinu piletinom, i peradi, onda bi se morali zapravo nekako postaviti pitanje kako tu bolje kontrolirati i kako tu ukloniti barijere i naime omogućiti da ono što je zdravo ide. Recimo pomislite recimo na one mjere koje se odnose na različite uzgoje pilića, primjerice u privatnim rukama koji su negdje e, pogođene nekom bolešću ili se u to sumnja. Dakle, to nas zanima kako se onda tu može nešto izolirati druge također, da i drugi ne nastradaju koji su u susjedstvu. Zatim, pitanje o nešto u vezi tehničkih mjera. Vi ste govorili nešto o identificiranju ekvida i da ćete zabraniti ovaj dosadašnji jedinstveni životni broj ali da, odnosno da ćete to nešto promijeniti. Međutim, mi mislimo da je to ima premalo struktura na tom području i zar ne mislite da bi ukidanje tog jedinog e, dakle identifikacijskog broja životnog da bi to de facto više štete donijelo jer mi nemamo drugog načina za identifikaciju tih e, ekvida i htjeli smo tu biti zapravo potpun veliki uzor na svijetu. Tu ja bih se htio vratiti na glifosate, na konkretno pitanje. Prošle godine Europska komisija je odlučila produljiti dozu za danjih 18 mjeseci. Komisija je postavila neke uvjete oko odobrenja glifosata. Jedan je bio da države članice osiguraju da proizvodi za zaštitu bilja koji sadrže glifosate ne sadrže i talo, Amin. Za e, Europsku agenciju za sigurnost hrane taj sastojak, e, oni smatraju da je ekstremno toksičan, te da predstavlja opasnost po javno zdravlje. Može li povjerenik e, potvrditi da prodaja pesticida koje se temelje na glifosatima i osobito na ovom pio i taloaminu, da je to, e, znači ta prodaja obustavljena, te da nije bilo grace perioda za taj vrlo toksični proizvod. Gospođa Đufrida. E, hvala predsjedniče, e, hvala povjereniče. Kolega De Castro je već govorio o označavanju semaforskim bojama, tako da će mi biti drago čuti vaš e, odgovor, povjereniče. Imam pitanje o temi agromafije, što je zabrinjavajuća pojava koja raste i koja ugrožava zdravlje potrošača. Agromafija i prijevare vezane uz poljoprivrednu i prehrambenu industriju koje se događaju u različitim koracima u proizvodnom lancu. To bi zahtjevalo djelovanje na europskoj razini uz pomoć glavne uprave Sante i Agri u suradnji sa Europolom. Osobno sam prošlog sudenog eh, poslala usmeno pitanje kako bih čula od komisije kako se ona postavlja prema kaznenim dijelima u poljoprivredno-prehrambenom području. No vaš kolega, povjerenik Avramopoulos, je samo općenito odgovorio da se komisija bori protiv korupcije i organiziranog kriminala. Mene zanima ne smatrate li da bi bilo potrebno razraditi akcijski plan i konkretnu strategiju protiv agromafije za zaštitu zdravlja potrošača? Hvala gospodin Kužmijog ima riječ. Ja chciałbym e, kontynuować to pytanie, e, e, Buda. Zahvaljujem. Želim se nadovezati na pitanje gospodina Bude. Višegradske, žene Višegradske skupine zapitale su, poslali su pitanje u odnosu na e, hranu lošije kvalitete koju prodaju, tvrtke prodaju u zemljama središnje i istočne Europe. To nije nešto što su, što je bilo ko izmislio ili izumio. E, činjenica jest da se da je ista vrsta proizvoda kupljena u Austriji i e, kupljena isti proizvod kupljen na drugom mjestu u Slovačkoj da su naprosto imali različite sastojke, različite komponente. Dakle, imamo dokumentaciju koja to dokazuje i poslali smo to komisiji. Moje pitanje je što će komisija učiniti po tom pitanju i hoće li povjerenik djelovati po tom pitanju, gospodin Bedo. Zahvaljujem. E, predsjedniče povjereniče, u veljači je parlament e, donio rezoluciju kojom je pozvao na e, da se biološki proizvodi biljni proizvodi, da se ta oznaka stavi na ekološke proizvode. Što mislite o biljnim proizvodima niskog rizika. Europska unija je raspravljala o ptičoj grupi, gripi i sektor doista odustaje. Što ćete učiniti sa trgovinskim pravilima koje su vezane uz taj problem? bus ginant europos vartotojų interesu žinoma už tai ačiū noriu porą klausimų jums Hvala povjereniče, ja cijenim što činite kako biste branili europski interes. Imam dva pitanja. Prvo pitanje je koje su najnovije informacije koje imate o afričkoj svinskoj kugi. Koje su, što su preporuke komisije za područja gdje imamo tu bolest u Europi? i što je sa e, hranom za životinje koja sadrži GMO. Parlament nije podržio vaš zakonodavni prijedlog, stoga se pitam kako će to, kako će CETA utjecati na taj dio. Hvala. Ja želim na početku reći da mi nije zadovoljavajuće kako ovo saslušanje danas ide. Mi smo dogovorili da ćemo izreći pitanja, a ne znam zašto sada ponovno slušamo sva ta pitanja i nema vremena za kvalificirane odgovore. Ja sam postavila dva pitanja, jedan je vezano uz uredbu o zaštiti životinja i transportu životinja i o registraciji eh, odojaka. Eh, dakle, ja bih željela doista odgovore na ta pitanja, a ne da ovdje trošimo vrijeme na izjave samo da bi se čuo nečiji glas na mikrofon. Pan Flanagan. Um, uh, thank you very much. I, I would have loved to be... Hvala. E, ja bih e, molio biti ovdje i saslušati što e, što imate za reći, no to se nije moglo dobro organizirati. Ja sam morao biti na plenarnoj sjednici i nekako niste uspjeli organizirati tako da svi koji imaju pravo biti ovdje budu ovdje. Ja kad sam bio u školi nekoliko domaćica je uspjelo eh, dogovoriti da se ne spoje sat engleskog i matematike, a ovdje očito vi ne možete ni tako jednostavnu stvar dogovoriti. Dosta je bilo pitanja o situaciji ptiče gripe i utjecaj na industriju perodi i negativni utjecaj eh, na budućnost i smotrište označivanja i tako dalje. Koje su drugoročna rješenja za to. E, ja, možda je na to pitanje odgovoreno, ali ja ne bi to znao jer sam radio svoj posao i nisam bio ovdje. Očito ljudi koji vode ovaj dom ne znaju organizirati ni tako jednostavnu stvar. Monsieur le commissaire, monsieur le commissaire, deux en deux ans. Povjereniče, dvije ptiče gripe u dvije godine, iako na jugozapadu, jugozapad nije samo područje e, godišnjih odmora, trebali biste zainteresirati za to područje, to je e, područje sa četiri milijuna zaklanih pataka, sto milijuna izgubljenih E, ptica i 5000 izgubljenih radnih mjesta. Kako ćete osigurati da se to ne dogodi i treći put? Ja nisam čuo nikakva rješenja, govorili ste o ograničenju transporta, no postoji još jedno rješenje, a to je da se e, prestane sa e, u, tim, s tom prenapućenom populacijom pataka u tom sektoru. Želio bih vaš odgovor na to. Hvala predsjedniče povjereniče. Imam dva pitanja. Ovo je vezano uz antimikropsku rezistenciju AMR, dakle, koje je dio, to, koje je dio odluka Ujedinjenih naroda, a i ovdje je to veliko i važno pitanje. Što je sa vezom toga sa trenutačnim trgovinskim pregovorima? Hoćemo li moći pregovarati o tome? Ako pogledamo Sjevernu Europu i metode proizvodnje u Finskoj i kako e, možete imati životinje e, koje se uzgajaju e, bez korištenja lijekova, to bismo trebali čuti kao primjer. Hvala. Evo, većina je već rečena, ali ja bih se vratila na pitanje projekta, prijedloga komitologije. Ovaj nedavni prijedlog ima vrlo značajan utjecaj na područja politike koje pokriva upravo vaš portfelj. I e, mislim da to, tu inicijativu predvodi predsjednik e, e, Juncker i da je to u odboru Jure u parlamentu. Koje aktivnosti vi poduzimate i koje aktivnosti poduzima vaša glavna uprava kako biste osigurali da se čuju interesi e, agri i prehrambenog sektora po ovom dosijevu jer komitologija zvuči strašno dosadno i često je, ali <laughs> taj postupak postaje sve značajniji u nekoj mjeri mi tako na taj način radimo jer ima toliko sada zakona e, delegiranih i e, provedbenih akata da očito trebamo mnogo više paziti na postupak komitologije i zanima me što komisija radi kako bi nam pomogla u tom procesu. Zahvaljujem. Imali smo 33 javljanja za riječ. što je više nego što je planirano, što samo znači da se moramo češće sastajati. Povjereniče, vidite da postoji velika potreba za vašom nazočnost ovdje u parlamentu. Ovo što ste rekli, e, e, kolege zastupnici, e, ja ću uzeti na znanje i Ljubazno molim e, povjereniče e, vaše djelatnike koji su ovdje zapisali sva pitanja da možda na neka pitanja odgovorite u pisanom obliku. I dame i gospodo, ako želite možda ne bi bilo loše da našem tajništvu proslijedite svoja pitanja u pisanom obliku, a mi ćemo ih proslijediti e, zaposlenicima u uredu povjerenika E, Predvjerali smo sat i pol, nadali smo se da će to biti dovoljno, no kako bismo unaprijedili naše postupanje, predložio bih e, povjereniče da možda odgovorite na neka pitanja, e, a na druga ćete možda osigurati pisane odgovore. Imate riječ. U redu, hvala. Ja isto mislim, gospodine predsjedniče, da bi e, broj jedan bilo bolje pozvati vas na bilateralni sastanak sa mnom jer bismo tada imali dobru priliku detaljnije razgovarati o svim pitanjima. Ja sada prikupljam sa pitanja, no ovo je zaista jedna planina, jedna hrpa pitanja, nemoguće na njih sve odgovoriti u jednoj izjavi. Jer vi ste se u svakom javljanju e, zapravo postavili tri ili četiri pitanja, potpuno je nemoguće e, odgovarati tako, znači moram odgovarati pitanje po pitanje. E, mislim da bi svakako bilateralni sastanci bili bolji. A ako mi dopustite mi naravno i da zahtjevam i da zamolim da ta pitanja budu kratka inače nećemo moći odgovoriti. Evo, počet ću sa pitanjem meda. Ja bih e, prvo rekao da e, mehanizam antidumpinga povjerenika Vestage i tako dalje. Vidjet ćemo kako ćemo se baviti time. To nije moj portfelj, znači taj antidumping instrument. Govoreći o mogućnostima i kako riješiti pitanja vezana uz uvozne kontrole jer govorimo o šećeru, o e, medu. Trenutačno, zapravo prvog ožujka dobili smo izvješće GFC-a o autentičnosti meda to je objavljeno na web stranici komisije. Naravno, vidjet ćemo kako se detaljnije pozabaviti tim pitanjima. Ako trebate detaljnija pitanja, spreman sam o tome s vama razgovarati. Postavljeno je i pitanje označavanja prehrambenih proizvoda. i šest industrijskih e, subjekata koje su predstavili svoja mišljenja o pitanjima označavanja. Sada imamo određeni broj aktivnosti u Ujedinjenoj Kraljevini, Francuskoj i tako dalje. Ove godine komisija će pripremiti izvješće koje će e, revidirati sadašnje alternativne oblike predstavljanja informacija o prehrani, dakle, i to će biti važno za unutarnje tržište i za usklađivanje e, na ovom području. U tom okviru ćemo se pozabaviti zajedno svim tim pitanjima jer je to vrlo važno. I e, sada ću reći nekoliko riječi o ksileli fastidiozi Prvo bih skrenuo vašu pozornost na to da ksilela fastidioza je dalje pod strogim nadzorom u Europskoj uniji. Pravila su izuzetno stroga. Problem je u provedbi, ispričavam se, ali e, talijanske lokalna i regionalna tijela tu e, imaju problema sa provedbom, a to jako dobro znate. Naše odluke su bile u redu, sve su prihvaćene. Prihvaćeno je da se one temelje na znanstvenim dokazima, na preporukama na terenu, a mi moramo jačati e, kapacitete za praćenje strogih pravila e, provedbe jer samo davanje izjava to tako ne možemo biti djelotvorni na terenu. Na terenu moramo imati djelotvorne mjera. Trenutačno je pronađen e, drugi tip ksivele fasidioze u Italiji, Francuskoj i Španjolskoj i e, čak i u Njemačkoj i na Farskim otocima i mi to sve znamo i pozorno pratimo tu situaciju. E, uspostavljeni su striktni uvjeti zabrane uvoza i kretanja unutar Europske unije relevantnih e, biljaka, no želio bih skrenuti pozornost da moramo poticati države članice da razgovaraju o kapacitetima na terenu, odnosno da imaju kapacitete na terenu, jer ako usporedite e, pitanje dobrobiti životinja i zdravlja biljaka, e, tu, su, tu je slika sasvim drugačija. Moramo organizirati međuministarske sastanke i detaljnije vidjeti kako snažiti naše kapacitete na terenu protiv ksilela. Ne samo ksilele, već i drugih, drugim problema. Spomenuli ste naravno i e, trovanje pesticidima, profesionalno izlaganje poljoprivrednika i radnika u poljoprivredi u agri i prehrambenom lancu. Naravno da su substance e, e, su takve da je potrebno osigurati bolju edukaciju i bolje informacije za profesionalce na ovom području i to je odgovornost e, moje kolege komjerenice Marijan Tyson koja se bavi zaštitom na radu, preventivne i zaštitne mjere. Mi ćemo skrenuti pozornost na pitanja edukacije potaknut ćemo države članice da slijede pravila održive uporabe Spomenuta su i pitanja oko strategije dobrobiti životinja. Ispričavam se, ja nisam niti obećao da ću prezentirati novu strategiju dobrobiti životinja. Moje obećanje je bilo da ćemo ispuniti svoje obveze u odnosu na prethodnu strategiju dobrobiti životinja koja ne je bila dovršena, a sad je dovršeno e, 13 od 19 akcija je provedeno u razdoblju 2012. do 15. a moje obećanje je bilo da ispunimo te obveze do kraja ove godine, a to ćemo i učiniti. A drugo pitanje što se tiče dobrobiti životinja je platforma. Platforma koja će riješiti sva pitanja, klanja, transport, eh, evidencije, <laughs> i tako dalje. Sva ta pitanja i to je, mi moramo vidjeti kako potaknuti druge zemlje da slijede pravila, smjernice i provedbu te provedbene kontrole. To je doista najvažnije pitanje kod strategije dobrobiti životinja. Vi jako dobro znate da raspravljamo o pitanjima dobrobiti životinja i sa našim trgovinskim partnerima, sa trećim zemljama, naravno i sa svjetskom trgovinskom organizacijom, ali standardi dobrobiti životinja su globalno mnogo niži imamo teškoća kako riješiti sva ta pitanja. Mi nastojimo napraviti globalne saveze u odnosu na dobrobit životinja i zajedno sa e, svjetskom organizacijom za zdravlje životinja i naravno na razini svjetske trgovinske organizacije. Neki su spomenuli pitanja vezana uz uvoz konjskog mesa. Mi smo uveli vrlo stroge propise oko uvoza konjskog mesa ja računam na novi e, uredbu o službenim kontrolama koja će nam pomoći da budemo mnogo djelotvorniji, osobito kad govorimo o takozvanoj agrimafiji. A ta agrimafija nije moja definicija, to je vaša definicija, no kad govorimo o kaznenim djelima, količina instrumenata E, korištenja svi, koristimo sva tijela Europol, Carinsku uniju, bavimo se time kako riješiti pitanja kaznenih djela. A nova uredba o službenim kontrolama bit će vrlo dragocjena u tom smislu jer će stvoriti nove e, načine i nove informatičke alate i osigurati suradnju od svih tijela koje se bore protiv takozvane agrimafije. mafije. Neki su spomenuli i pitanja vezana uz dvostruke standarde. Povjerenica Jurova pozabavit će se tim pitanjem u okviru posebne skupine. Ja sam želio predstaviti dokaze komisije no želio bih skrenuti vašu pozornost na sljedeće. Ovo je odgovornost, izravna odgovornost država članica. Izravna odgovornost upravo država članica Poljske, Rumunjske, Slovačke, Mađarske, ja vas molim, potaknite svoje vlade da budu aktivni. Mi smo spremni e, slijediti to slučaj po slučaj, ali predstaviti nam materijale. Nemojte samo općenito govoriti i za sve kriviti komisiju. Ispričavam se, ali to ne ide tako mi imamo dovoljno uredbi e, koje su u funkciji. Naravno, bilo bi dobro potaknuti i organizacije potrošača nacionalno gledano da odigraju aktivnu ulogu u borbi protiv ovakvih dvostrukih standarda. Spomenula su i pitanja e, zdravlja biljaka hladni tretman za uvozno voće je zadržen u nacrtu e, provedbene direktive uz opciju da ne europske zemlje slijede i druge djelotrovne tretmane koje, koje osiguravaju da roba bude, e, ne bude zagađena nametnicima. Komisija i države članice će imati priliku komentirati u odnosu na ne europske zemlje u slučaju e, dvojbi hladni tretman nije, nije primjeren za svu robu jer se neka roba je e, osjetljiva određene citrusne vočke i drugi proizvodi nisu primjerene. Tako da moramo vidjeti kako nastaviti sa najstrožim propisima. Neki su spomenuli i tehničku zakonodavstvo. Gospodin Dante je to spomenuo. Naravno, propisi o uzgoju životinja u, e, kažu da se životinje moraju uzgajati u skladu sa zdravstvenim propisima Europske unije i sa specifičnim identifikacijskim brojem koji je opisan u e, uredbi o zdravlju životinja. No ta uredba za identifikaciju kopitara zahtjeva jedinstveni kod u jednom identifikacijskom dokumentu e, u obliku e, fizičkih mikročipova e, s obzirom da taj format tog jedinstvenog koda mora biti određen u propisima o zdravlju životinja i to treba uzeti u obzir cijeli sektor uzgoja tih životinja i to treba činiti kontinuirano. Naravno, neki su spomenuli i pitanja vezana uz pesticide niskog rizika, ekološke, takozvane ekološke pesticide. Komisija je uspostavila sve mjere kako bi osigurala raspoloživost takvih pesticida, a mi ćemo u parlamentu uskoro obavijestiti kako namjeravamo e, rješavati aktivnosti vezane uz te uredbe. Spomenuli ste i Afričku svinsku kugu, a tu želim reći, ako smijem, Odgovorit ću na litvanskom ako smijem. Latvijos žemės ūkio ministru apie galimybės e, e, padėti jie. Ministar poljoprivrede je e, dao izjavu o mogućnosti pomaganja ljudima koji su u toj situaciji kako bi se riješila ta vrlo teška situacija jer afrička svinska kuga je nešto što se pojavljuje u tim zemljama kao e, vrlo značajna značajan problem gdje se životinje ne uzgajaju za radi mesa. To, je, e, to, su, to, to su farme gdje se proizvodi genetski materijal. Mi sada organiziramo neke dopunske mjere, želimo mobilizirati te dopunske mjere i primijeniti određenu e, mjeru potrebne fleksibilnosti i predvidjeli smo mogućnost organiziranja visok ministarskih konsultacija na visokoj razini u svibnju ili lipnju kako bismo vidjeli koja je najbolja strategija. Pitali ste za GMO, ja vam mogu reći da naš prijedlog Šteta je da ga je Europski parlament odbacio na vijeće i dalje raspravljao o tom pitanju. Da, e, znači GMO u hrani za životinje Trenutačno ga koriste e, subjekti u poslovanju hranom u svim područjima i e, vrlo je teško e, vidjeti kako zaobići tu dvostruku igru. Mi imamo prijedlog koji će omogućiti državama članicama da same odluče da li će zabraniti korištenje GMO u hrani za životinje ili ne. Mi smo taj predlog iznijeli, no nitko ga ne želi donijeti. Dakle, mi dopuštamo kultiviranje GMO-a, no nismo baš išli mnogo dalje u procesu komitologije kada je riječ o tom pitanju. Uh, Možemo to riješiti na bilateralni način ili drugačije, jer sada doista imamo cijelu, cijeli niz nerešenih pitanja. Bardzo trudne, dużo pytań. Ova je razvijena gledišta bila vrlo naporna, bilo je mnogo pitanja, možda bi se trebali češće nalaziti. Dakle, sada je kraj razmjene gledišta, ali ne i kraj dijaloga. Vi ste nam zabilježili sva pitanja, molim vas eh, da nam ih proslijedite kako bismo dobili i odgovor u pisanom obliku. Imam sad pitanje za vas. Ako želite osnažiti svoja pitanja, pošaljite ih tajništvu u roku od dva dana, a mi ćemo ih prikupiti i to proslijediti tajništvu komisije. I mislim da ćemo dobiti odgovore za dva tjedna. Ovaj naš dijalog je zapravo jedna vrlo opsežna rasprava. Iskoristili smo više vremena nego što smo predvidjeli i zbog toga se ispričavam. Nismo uspjeli dovršiti do 20 sati i 30 minuta, no čak i da je bilo manje pitanja, ne bi nam bilo uspjelo dovršiti na vrijeme. Dakle, mnogo imamo za reći kao predstavnici i potrošača i proizvođača. Dakle, hvala gospodine povjereniče i hvala vašim suradnicima. Molim vas da surađujete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 glasovanje. Prvo imamo mišljenje o trgovinskim mjerama za Ukrajinu. Ja sam uh, uložio tri amandmana na izvješće kolege i imamo ukupno 64 amandmana od vas. Ovo glasovanje nam e, može pružiti mogućnost e, da e, se povučemo iz prijedloga komisije ili da smanjimo neke carinske kvote. To znamo da je teško pitanje. Mišljenje je bilo zahtjevno zato jer smo shvatili da s jedne strane trebamo pomoći Ukrajini, no s druge strane moramo imati na umu i interese naših proizvođača. A moramo imati na umu i pitanje učinkovitosti naše pomoći. Evo, možemo prijeći na glasovanje. Ovo je važno glasovanje. Dakle, glasuje se elektroničkim putem. Otvorom glasovanje. Amandman broj 1. Zapravo, amandman broj četiri Predsjednik se ispravlja. Glasovanje je otvoreno. no?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 karticu u vječnici. Tako da vas molim ako mogu možda glasovati podizanjem ruke. Da. Uzet ćemo baš glas u obzir ako bude neodlučnih ishoda. Nema više pitanja. Evo, mislim da gospodin Bube upravo sjeda na svoje mjesto. Otvoram glasovanje, amandman broj 4. Izvolite.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 Amandman 7. za, protiv, odbija se. Amandman osmi za, protiv, odbija se. Amandman 9. za, protiv, odbija se. Amandman 10. za, protiv, odbija se. Amandman 11. za, protiv, odbija se. Amandman 12. za. Protiv. Odbija se. 13. za. Protiv. Odbija se. 14. za. Protiv. Odbija se. 15. za. Pro, provjerit ćemo. Amandman 14. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje od roku 14. Zamikam głosowanie. Amandman 14. Amandman 15. za, protiv, odbija se. Amandman 16. za, protiv, odbija se. Amandman 17. za, protiv, odbija se. 18. za, protiv, odbija se. 19. za, protiv, odbija se. 20. za, protiv, odbija se. 21. za, protiv, odbija se. 22. za, protiv, odbija se. 23. za, protiv, odbija se. 24. za, protiv, odbija se. 25. za, protiv, odbija se. 26. za, protiv, ne, pro, za, usvaja se. 28. 28. za, protiv, odbija se.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 Zatvaram glasovanje. Usvaja se, kao što sam rekao. 30. za, protiv, odbija se. 31. za, usvaja se. 32 za, protiv, odbija se. 33 za, protiv, odbija se. 35 za, protiv, odbija se. 36 za, usvaja se. 39 za. Povučen je. 39 za, protiv, odbija se. 41 za, usvaja se. 42 41. amandman provjerit ćemo elektroničkim putem, otvoram glasovanje. Amandman 41. Zamekam glasovanje. Zatvoram glasovanje. usvaja se. 42. amandman. da, protiv, usvaja se. Popravka 44 za. 44 za. Poprawka 44. 44. Usvaja se. 45. Za. Usvaja se. 46 za, usvaja se. 47 za, protiv, odbija se. 48 za, 48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 55. amandman. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Amandman 51. 51. Otvaram glasovanje. 51. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Rzucona. Popravka. Odbija se. Amandman 2. 52. Za. Protiv. Odbija se. je 1, 53 54 zajedno za. Usvoja se. Amandman 55. Za.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 Imamo zamjenike iz klubova, dakle znamo da će biti usvojeno amandmani 2, 2.58.59. elektronička provjera. Molim vas glasite, otvaram glasovanje. Glasovanje. Zatvoram. Prijenta. Usvaja se.

protiv, odbija se. 67. za, protiv, odbija se. Za, nad projekte opiniji po uzrednjenju. I mišljenje o cijelosti, ovako izmjenjeno. Chairman, can I just refer you back? Gospodine Agnew, Dakle, možemo li se vratiti na amandman prvi i treći i 61. U mojem glasačkom popisu bili su zajedno, a onda ste vi rekli da su jedan i dva zajedno. Jesam li ja glasovao pogrešno ili imate li vi nešto slično? Nismo uopće glasovali na amandmanu broj tri. A to je vaš amandman tutaj e, e, moi koledzy którzy to analizują e, powiedzieli że tak także ufajmy moji kolege su pratili sve i kažu mi da smo glasovali o tom amandmanu dakle predajem se u ruke stručnjaka Dakle, prelazimo na glasovanje o cjelokupnom mišljenju ovako izmjenjenom elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Jelam glasovanje, glasovanje elektronično.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 Znam da postoje različita mišljenja, ali ovo mišljenje je bilo zahtjevno. Vidjet ćemo kako će proći na drugim odborima. Nemojmo baš odmah čestitati izvjestitelju. Dakle, hvala vam lijepa. Možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Gospodin De Castro je strpljivo čekao do sada izvjestitelj za naše mišljenje. Govorit ćemo o takozvanom prijedlogu uredbe Omnibus. Evo je jedan kratak uvod. Ne, gospodin De Castro će to bolje učiniti. Dakle, gospodine De Castro, izvolite. Grazie. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Kolege, znam da je kasno, ali molim vas za nekoliko minuta pažnje. Dakle, prijelog uredbe Omnibus uh, unatoč uh, svoje složenosti sa upravljačkog i administrativnog stajališta predstavlja značajnu priliku za rješavanje glavnih problema s kojima se suočavaju naši poljoprivrednici u prve tri godine primjene novog ZPP-a. Dakle, pozdravljamo otvorenost i spremnost komisije na suradnju u tom smislu, no smatramo da parlament treba povećati ambiciju prijedloga komisije i pri tome se pridržavati e, dva glavna cilja tog teksta, odnosno pojednostavljenje postupka i olakšanje administrativnog opterećenja. Upravo zbog toga u suradnji sa suizvjestiteljem e, smo se zadali smjernice koje su odobrili koordinatori svih klubova u svojim intervencijama i u svim amandmanima kako bismo osigurali značajan doprinos odbora za poljoprivredu sa ciljanim e, i postižljivim rezultatima. Dakle, povjerenik Hogan je u svojem pismu 23. veljače izrazio veliku zabrinutost u vezi sa e, prijedlogom amandmana i e, parlamenta i vijeća, zato jer bi to eventualno dovelo do kašnjenja sporazuma između institucija i kašnjenja o na snagu mjera od 1. siječnja 2018. godine. No zapravo naš nacrt izvješća se povezuje sa ciljem pojednostavljenja komisije i to ne dovodi u pitanje politički sporazum tijekom reforme ZPP-a. Dakle, osiguravamo stabilnost temeljnih akata što treba našim poljoprivrednicima. Želim također naglasiti da sa brojčanog stajališta toč 94 amandmana koje sam izradio zajedno sa gospodinom Desom, ti se amandmani odnos na nešto više od 30 konkretnih mjera. Dakle, to je u skladu sa 31 mjerom koje predlaže gospodin Hogan. Prijeđemo sada na sadržaj teksta. Smjernice za naš rad su bile pojednostavljenje organizacija i upravljanje rizicima. Dakle, to je trag koji nam je zadala komisija svojim prijedlozima u uredi Omnibus i na tome smo radili nastojeći zajedno sa kolegom Desom postići zajednička stajališta kojim bismo postigli opipljiv korak naprijed za privrednika upravo ova tri područja, odnosno pojednostavljenje organizacije i upravljanje rizicima. Iako možemo se složiti sa prijedlogom komisije u brojnim aspektima, on nam se čini skromnim i mi predlažemo od koraka u pravom smjeru, no čini nam se da su prijedlozi komisije još preskromni, naročito s obzirom na iskustva stečena u dvije ili nešto više godina primjene reforme iz 2013. godine. Imamo dosta loše rezultate po birokratskom i administrativnom e, pitanju i imamo neučinkovite rezultate nekih strateških mjera poput upravljanja rizika i ozelenjavanja i također velike nedoumice u sposobnosti instrumenta da se nosi sa krizama tržišta koje smo proživjeli u proteklim godinama. Dakle, mi smo okrenuli od tog polazišta i tu smo nastojali iznaći velike kompromise između dvije različite vizije i iznašli smo prijedlog koji nastoji dati konkretnije odgovore i to u skladu sa prijedlogom komisije u velikom dijelu, ali ne u svemu kolege, dakle dovodeći u pitanje lika aktivnog poljoprivrednika. Naime, e, mi nastojimo ne odustati od načela učinkovitosti i transparentnosti javnog djelovanja, a to je u temelju legitimiranja zajedničke poljoprivredne politike. Rješavanje nekih provedbenih poteškoća u zemljama članicama treba se olakšati, ali treba osigurati podršku samo onima na koju imaju pravo. I to je bio također i korijene rasprave u 2013. godini tijekom revizije ZPP-a i mislimo da to e, ne možemo ponovno dovesti u pitanje. Kada je riječ o pojednostavljenju, E, rezultat koji je postignut e, u razgovoru sa kolegom Denisom je e, vrlo složen. Evo, prvo imamo sveobuhvatnu temu, odnosno pojednostavljenje za upravna tijela zemalja članica u upravljanju programa, programima za ruralna područja i ubrzavanje postupaka. I to ne samo u cilju olakšavanja birokratskog opterećenja, nego kako bismo i pružili veliču sigurnost poljoprivrednicima u odvijanje njihovih ulaganja i u stizanje doprinosa javnog sektora. Zatim ozelenjivanje. O tome se mnogo govorilo kao što je bilo i brojnih nedoumica u učinkovitost ove mjere. Mi smo nastojali prepoznati neke elemente koji bi mogli osigurati i pojednostavljenje, ali također i valorizaciju ekološke uloge poljoprivrede. Zbog toga smo uključili u to i podvodne kulture e, i e, legume u one održive usjeve i također e, donosimo pojednostavljenje arhitekture od sjeljenjivanja od povišenjem na 15 hektara praga za površinu terena i e, uklanjanje praga za 30, e, e, od 30 hektara za poljoprivredna gospodarstva koja više od 75% površina uzgajaju ekološke proizvode i dakle održive proizvode. I to uz različite manje prilagodbe bi trebalo predstavljati važan korak naprijed koji bi olakšao život poljoprivrednicima, naročito malim poljoprivrednicima i također nadzornim tijelima osim toga smatrati velikim jedno poduzeće od 10 do 15 hektara zapravo se čini pretjeranim. To je amandman koji želi valorizirati ekološku ulogu poljoprivrednika i e, također predlaže proširenje ekoloških usluga, ali također i ograničenje administrativnih obveza koje iz toga proizlaze. Upravo poticanje e, kultura polazi od nastojanja da se pojača njihova ekološka uloga, nego i od namjere da se smanji ovisnost o uvozu bjelančevina izvan Europske unije. Također, postavljamo pitanje kontinuiteta programiranja za ruralni razvoj kako bi se spriječilo kao što se dogodilo 2014. i 2015. godine, odnosno pred e, usvajanjem posljednje reforme ZPP-a, da e, dođe do prekida u kontinuitetu našeg djelovanja, tako da predlažemo da do stupanja na snagu e, novih uredba mjere iz prethodnih programa se mogu prenijeti u nove programe. Kada je riječ o pitanju tržišta i tu želim zahvaliti kolegi Mišelu Danteo koji je bio izvjestitelj za uredbu OSM 2013. godine, smatramo da trebamo poći od zaključaka izvješća e, posebne radne skupine za poljoprivredna tržišta u kojem se ističe još jednom potreba da se organizacijski instrumenti poboljšaju i također da se potiče ugovaranje u upravljanju proizvodnim lancima. Također smo E, smatrali važnim, iako nedovoljnim, e, odgovoriti na poticaje koje nam dolaze od tržišta u posljednjih nekoliko godina. Dakle, to je razlog za postojanje bargaining organizations i to je instrument e, koji jača ponudu, a to je počelo zahvaljujući priznanju organizacija i udruga proizvođača. Organizacijske strukture se na taj način obnavljaju i jačaju i time se nastoji proširiti one koncepte koji su već e, uvedeni i paketom za mljekarsku, e, mljekarski sektor. Dakle, to omogućuje koncentriranje ponude i također e, podjelu organizacijskih i komercijalnih djelatnosti i time se može primjeći pribjeći kolektivnom ugovaranju što će stabilizirati odnose u čitavom proizvodnom e, lancu i omogućiti strukovnu suradnju. To je važan korak naprijed kako bi se uspostavila ponovno ravnoteža u kolektivnom uvaranju u proizvodnom lancu i također će to staviti na raspolaganje različite organizacijske strukture poljoprivrednicima u svim sektorima. E, kada je riječ o prevenciji i upravljanju rizicima, Iskoristili smo nedavna iskustva vezana e, za krizu u mljekarskom e, sektoru Europske unije. izadredne mjere nažalost nisu bile dovoljno učinkovite i rezultati nisu bili oni očekivani i nisu se pokazali u očekivanom roku. Zbog toga mi predlažemo da se na uskrađeniji način to uredi i također s obzirom na postojeće okolnosti potreba za potporom proizvodnji koje će biti cilje ponovno uspostavljanje ravnoteže na tržištima i na kraju upravljanje rizicima. Ovo pitanje je jedna od najvažnijih novosti reforme 2013. godine i kao što smo i nedavno sami ustanovili u e, raspravi o studiji o tom pitanju, mjere za upravljanje rizicima nisu ostvarile veliki uspjeh. Nisu ih e, pokrenule sve zemlje članice, a samo malobrojne zemlje članice su iskoristile priliku za ozajamnim fondovima. Imamo djelomičan odgovor u prijedlogu komisije kojim se na 20% spušta prag za nadoknadu gubitka dohotka. Na taj način e, se e, certificira e, jedan oportunitetni trošak koji se smatra previsokim i komisija smatra da je na taj način instrument privlačniji za poljoprivrednike. Mi predlažemo da se to smanjenje praga za isplatu naknada proširi i na e, povlaštene osiguravateljske police i na uzajemne fondove protiv e, prirodnih katastrofa. I smatramo također da veće povjerenje koje su stekli poljoprivrednici u osiguravateljski sustav i također manja e, složenost polica u odnosu na uzajamne fondove. E, nadamo se da bi moglo dovesti do osiguravateljskog pokrića za bitak dohodka i tu uvodimo instrument income insurance, osiguranja dohodka u naš instrumentarij, ali i tu treba pojednostavljenje i jedan od glavnih razloga neuspjeha instrumenta za upravljanje rizikom od gubitka dohotka je e, mogućnost stvaranja e, gospodarskog, e, odnosno poduzetničkog dohotka. Dakle, zbog toga mi predlažemo da se koriste referentni pokazatelji kako bi se na jednostavniji način ustrojio na temelju objektivno postojećih elemenata odgovarajući prihod za određeno poduzeće kako bi se na jednostavni način moglo utvrditi eventualne gubitke. Hvala kolege na tome što sam iskoristio možda dulje vrijeme, ali mislim da je to bilo nužno. Sada ću dati riječ gospodinu Decu koji će me nadopuniti. Hvala. Pa Dobro, hvala vam puno. Dozvolite da samo dodam da ćete, da ste, vi ćete dobiti prezentaciju i u pismenom obliku i u svakom slučaju zahvaljujemo našim izvjestiteljima koji su dobro podijelili posao. Prvi dio je bio zapravo ga obavio gospodin De Castro, a drugi dio će gospodin Des. Pa ćemo vidjeti tko će imati više, do, više utjecaja, onaj koji je počeo ili onaj koji će završiti tu prezentaciju. Prema tome, sad riječ ima kolega Des. Hvala lijepo. Paolo De Castro je vrlo jasno prikazao sad nas, kompletno naše izvješće, naše mišljenje i s obzirom da je već kasno, ja zapravo i nemam puno što dodati, neću vam više uzimati vremena. Želim samo zahvaliti na dobroj i konstruktivnoj suradnji jer smo pokušavali zajednički naći područja koje gdje se preklapamo i koja možemo onda predočiti našem odboru. možete samo jednu stvar da naglasim ovih pet godina roka kod e, zelenih površina, travnjaka i e, ispaša. Vidite, to je, naime, došlo do toga da se više stotine tisuća hektara pašnjaka se sad promijenilo kako bi se ne bi promijenio taj status. Dakle, puno pašnjaka i travnjaka bi ostalo i dalje zelenim da nije bilo tog roka od pet godina. Zato bi volili taj rok od pet godina promijeniti. Inače smo spremni saslušati sve vaše prijedloge da pače dobrodošli bi nam bili i pogotovo svi konstruktivni prijedlozi koji dovode do pojednostavljenja naše cijele agrarne reforme. Dame i gospodo, ova suradnja među našim izvjestiteljima je nešto što ćemo apsolutno i dalje slijediti. Čak i ako nismo uspjeli sad ovdje šutavu lepezu naših mišljenja iznesti. Sad imamo, iznijeti sad imamo po minutu i pol za svakog koordinatora. Počinjemo sa gospodinom Dantanom. Hvala. Prvo bi gospodin Kastru i Desu zahvalili kao izvjestitelj za GMO, meni je jako bitno upravo tu uredbu pojasniti, a svi prijedlozi koji su ovdje podastrti jako jasno pokazuje što bi naš odbor trebao raditi i pogotovo u izvješću i na području kolegice McGuinness. Mi sjećate se, u prosincu smo glasali o E, zaštiti tržišnog natjecanja i onda smo tu imali čak jedan dio stvari koji su se doticali ovih naših tema i to je onda na plenarnoj sve usvojeno. I zatim naša radna skupina koja je došla do različitih zaključaka, a sve zaključke je vijeće također pozdravilo i usvojilo. Prema tome sad se radi o ovoj posebnoj uredbi skupnoj uredbi koja bi trebala dati više mogućnosti pregovaranja i popraviti uvjete života naših poljoprivrednika. Zatim trebali bi se odrediti uvijek u pismenim uvjetima i pismenom obliku svi ugovori, tako da imaju veću sigurnost. A isto tako bi se i popravila uloga poljoprivrednika u čitavom lancu stvaranja vrijednosti, opskrbnom lancu za koji dolaze od proizvodnje do stavljanja na tržište hrane i svih sirovina u tom području. Vidite šta se dogodilo sa šećerom, zatim trebaju se regulirati pitanja gmo zaštita na tržnog natjecanja u tom području, a zatim članak 22 regulira pomoć u kriznim situacijama. Komisija treba dati mogućnost da nam kaže šta će se događati u članku 220, dakle upravljanje u kriznim situacijama kako smo to već vidjeli što se događa prošlog ljeta kod raznih nepredviđenih kriza. I inače izvjestiteljima stojim na raspolaganju da sudjelujem u tom radu i nastavim posao na tom. Gospodin Danšo, hvala lijepo. Ovo je jedno vrlo važno izvješće i ja želim zahvaliti obojici su izvjestitelja kao i ovom što je rekao kolega Dantan u vezi e, GMO-a i kako je to vezano. Međutim, mislim da bi kod ovog naše skupne uredbe trebali biti jako pažljivi, jer ne možemo baš sve pozdraviti što je tu doneseno na svim područjima. Već sada vidimo da ima 94 amandmana i to ne samo od strane našeg odbora. Drugim riječima moramo doista paziti da se koncentriramo samo na ono najbitnije. A ako su to bitnije, kad govorimo o bitnim elementima, to je sigurno prvenstveno gospodarska situacija Europskoj uniji. To je sad upravo i kolega malo prije rekao. Recimo, u to spada i pitanje, nerješeno pitanje GMO-a tu imamo čitavu list e, teksta posvećen e, GMO. A to je opet vezano i za krizu u poljoprivrednom području Evropske unije. Moramo pogledati koje se mjere tu predlažu, da se ne zagubimo u detaljima i da ne zagubimo vezu sa drugim sektorima, a isto tako da ne zakasnimo na rok s obzirom na naše obaveze. Jer vidite, ako budemo previše amantmana predložili, jednostavno nećemo biti u stanju održati rokove da na vrijeme krenemo s trijalogom. To je trebao je, trijalog je trebao krenuti odmah nakon ljeta kako bi bio gotov do siječnja 2018. To je bio onaj krajnji rok. A buduća reforma o tome previše jednostavno ovisi. Znači moramo se skoncentrirati samo na najbitnije kako se to u izvješću i predlaže. Sve je važno, ok, ali mi zbilja trebamo one naj, glavnije prioritete ovdje izdvojiti, kao recimo tu, je, tu su GMO-ovi prvenstveno. Kolega Tikolson, hvala. Evo i mi želimo Albertu i Paulu čestitati. Mislimo da ovaj prijedlog komisije i doista treba promijeniti situaciju poljoprivrednika i nekako uskladiti sve zemlje članice da uniformno djeluju prema svojim poljoprivrednicima. Nakon puno, puno posla na onoj reformi koju smo imali 2013. mislimo da je ovaj tekst e, se zapravo vratio u tu dobru formu. Očito da ne trebamo sada to naglašavati s obzirom da Velika Britanija neće tako dugo ostati ovdje, ali treba apsolutno pozdraviti ove programe za razvoj do 2024. dok se ne počne nova strategija primjenjivati. Mislim da je parlament vrlo važne stvari na istaknuo da trebamo se baviti ovim problemima koji su najprioritetniji, to je recimo smanjenje birokracije, administrativnih tereta, svi o tome govore, ali kako to učiniti, kako postići ravnotežu između nadzora i implementacija. Sa velikim zanimanjem sam primijetio i ove amandmane koji su tu podneseni. Primjerice osiguranje prihoda i potpora za e, recimo proizvode koji, donose prihod, zatim pokrivanje e, gubitaka do razine 20% i tako dalje. U nacrtu mišljenja se jako puno povjerenja i prostora upravo posvećuje organizacijama proizvođača i način na kojeg oni svoje e, svoje proizvode mogu staviti na tržište kako bi se borili protiv nepoštenih trgovačkih praksi koje u tom kontekstu jako škode malim proizvođačima. I tu se slažem, mi moramo zatim poticati naše poljoprivrednike da koriste ove opcije koje im se tu nude i isto tako e, Hvala. Sada gospođa Milan. Očekivanje svih poljoprivrednika od tog te skupne uredbe su vrlo visoke. Ja se zahvaljujem Paolo i kolegi Desu na ovih 94 amantmana. Za mene je važno da iako možda taj prijedlog komisije nije apsolutno savršen, da ipak 2018. dođu do naših seljaka, poljoprivrednika ova simplifikacije. Jako je dobro da smo povećali fleksibilnost za zemlje članice i to prema načelu proporcionalnosti, zatim da se poštoje načelo jedinstvenog financijske revizije kao i povećanje e, praga za ona nevažne male sitne iznose. Zatim za nas je jako važna i definicija ovih pašnjaka i zelenih površina travnjaka i zatim ova jedinstvena e, osnovica za mjerenje veličina površine. Zatim malo sam kritična prema ovim trgovinskim organizacijama jer šta to točno treba biti, mi smo Njemačkoj već jako daleko došli, ali ima nešto što mislim da naš klub zastupnika ne može podnijeti, a to je odobravanje subvencija i posebni porezi u mliječnom sektoru. Mislim da ćemo o tome morati još interno raspravljati. Međutim, i zakonski prijedlog o nepoštenim trgovačkim praksama, ne znam baš da li je u ovom na ovom mjestu taj pristup kojeg su zauzeli u tekstu doista pravila. I zanima me što je još u ovom amandmanu 79, zašto su mlijeko i šećer izuzeli, a kad se govorilo o pravima i obvezama koje se preuzimaju u pisanim ugovorima. To mi nije jasno. Danas je Njemački ured za zaštitu tržišnog natjecanja objavio da se takva, da se ugovori trebaju na drugi način formulirati i sačinjati, tako da mi to uopće nije jasno. Kolega Flanagan, hvala. Prvo ova stvar, nemojte previše amandmana podnositi, jer mislim mi znamo da to što ste nam rekli, to nije dio demokratskog postupka. Ako ljudi smatraju da treba popraviti, imaju sto ideja za popravljanje, to je onda sto puta bolje. Prema tome uzmite amandmane, pogledajte ih i ne gledajte što u njima stoji. Nemojte gledati, nemojte ocjenjivati političkog aspekta, nego pogledajte što je dobro za naše poljoprivrednike i to preuzmite. Ja pokušavam zastupati ovdje poljoprivredne koji jednostavno nažalost, dobivaju mala plaćanja iz stupnja prvog i iz ruralnih razvojnih programa. Zbog nekog razloga ti su uvijek najkompliciraniji i ono malo novaca što ti poljoprivrednici dobivaju moraju opet dati stručnjacima i različitim vladinim organizacijama, što znači da neće na kraju završiti sa nekim novcem u džepu, nema zarade baš to. I sad me zanima šta si rekao Paolo, kad si barem onako kako sam ja čuo, šta si rekao znači sprječavanje prekida plaćanja ustupa drugog. Jer nije mi jasno, zato što ja znam da mnoge poljoprivrednike koji bi prvo obožavali takva sprječavanja plaćanja, i zašto uvijek ova e, plaćanja treba dalje simplificirati. Gledajte, mi imamo jako jednostavan simplificirani način kako mi ekologiziramo se u Irskoj. Ako dobivate 30 eura po hektaru, mi ćemo vam dati 10. To je tako simplificirano maksimalno za prave ljude. Zapravo, postoje neki ljudi koji smatraju da je to toliko jednostavno da sve odmah predaju Larry Goodmanu i gotovo. Hvala. Sada kolega Hausing. Da, dragi kolege, ovo izvješće potvrđuje naše strahove da zapravo ne radimo zapravo reviziju agrarne reforme, nego to radimo sve da kroz skupnu uredbu želimo promijeniti ono u agrarnoj reformi što nije prodalo do svih. Stoga nije ni začudno da je od Paolo de Castro i Alberta Desa došao dakle još jedan nadzor, jedan screening tog cijelog posla koji još dalje restrikcije nameće, pa me onda i pogotovo recimo kod ekologizacije i zato me uopće ne čudi što na kraju nećemo ni znati što je ekologizacija. Već ste zapravo počeli u agrarnoj reformi činiti cijelu ekologizaciju potpuno nepotrebnom. Pa me ništa ni ne čudi. A onda recimo ova tema osiguranja od rizika, to je isto bitno. Mi smo u zadnjoj reformi jako dugo o tome raspravljali većina nije stala iza toga jer su rekli to ide negdje u smjeru agrarne politike SAD-a. Mi ćemo sve ovo riješiti kroz osiguranje prihoda. Ali to treba još analizirati. Međutim, to ne spada u skupnu uredbu. Žao mi je. To je jednostavno samo izokretanje onog svega što smo mi do sada dogovorili. De facto ukidanje tog istog i to ne možemo na taj način mijenjati rezultate zadnje agrarne reforme. Ono što bih pozdravio bi bilo da se recimo prevede ono što je govorio gospodin Dantan. Recimo, e, uređenje tržišta. Do tog, dotle mi kao parlament uopće nismo dospjeli. Da smo bar bili bi već korak dalje. Ali kao što smo rekli, ovo su jako, jako široki amandmani koji vode puno predaleko i koji de facto već jako daleko unapred određuju buduću agrarnu reformu. Stoga moram reći da, neke točke, neke stvari pozdravljam, ali se pitam, molim vas, zašto sve to skupa u skupnoj uredbi, u tom omnibus postupku. Jer puno stvari koje se ovdje navode uopće nije nikakva simplifikacija, nego je de facto dovršavanje stvari koje od samog početka mnogima nisu se uklapale u koncept, nisu im se sviđale, pa sad to na ovaj način mijenjaju. Hvala lijepo. E, sada gospodin Agnju. Evo, hvala. U zadnjem ovom stavku se govori o osiguranju prihoda. Nije baš jednostavna riječ, ali pomislite što to znači. Pa farmer i poljoprivrednik ni ne zna koliki mu je prihod dok ne dođe na kraju svega kod svog e, poreznog savjetnika koji će mu njegov računovođa objaviti. Znači, on zapravo nakon pet mjeseci ne zna dok mu ne prođe žetva šta će biti i nakon toga onda to treba na novom obrazcu prijaviti Evropskoj uniji. Sad je pitanje koliko dugo, kako dugo to traje, koliko su to za njega tereti. Onda da li se sve njegov rad uzima u obzir kod tog izračuna. Kad pogledate, ako to želite odraziti kroz neke indekse, onda bi imalo smisla da to sve radite na osnovu možda hektara, po hektaru ili po jedinici kapitala koji je investiran ili po jedinici rada koji je investiran. Onda stvari postaju jako, jako komplicirane. Onda morate pogledati to što znači komplicirano u odnosu na ono riječ simplifikacija, pojednostavljenje o kojoj stalno trubite na svemu. Prema tome, ovo sve jako lijepo zvuče, ali mislim da bi to u praksi bilo jako, jako teško provedivo, pa bi volio čuti malo više njeg vašeg objašnjenja kako se zamišljate te rokove. Hvala. Sad na jednu minutu kolegica Aguilera. Hvala lijepo. Meni se ovo izvješće kolege Paolo de Castra i Alberta Desa jako sviđa. Mislim da je gospodin Dantan tu zapravo sudjelovao i mislim u svakom slučaju da je to puno, puno kolega je radilo na tome i to je dobro ispalo. Međutim, sad na stranu izvješća, što je pitanje drugo, što se događa trenutno u poljoprivredi. Vidite, meni se onaj novi članak 162b jako sviđa. I sad je pitanje što je s tim člankom, ili taj članak predstavlja problem ili ne. Ako to jest problem, onda se te stvari trebaju riješiti. Meni se ne sviđaju nacionalne potpore koje ćete naći u dokumentu komisije gdje se govori o 14 država. Mislim da bi se ovdje trebala zastupati regionalna osnovica, a ne nešto drugo. To je jedini put naprijed. Dakle, kod regije treba sve početi, tu se provoditi. U mojoj zemlji ima jako puno regija gdje imamo puno proizvodnih organizacija, onda imamo regija gdje ničeg nema. Dakle, tu regija treba odlučivati a onda komisija opet želi odlučiti isključivo kako će izgledati formula po kojoj će se sve dodjeljivati i odvijati. Zatim, mladi poljoprivrednici. Mislim da će u tom kontekstu i ja isto jedan amandman podnijeti. Jer vidite, trenutno je situacija takva da mladi poljoprivrednici e, ne mogu de facto sudjelovati u zadrugama a drugim riječima ne mogu onda sudjelovati ni u dodjeli bespovratnih sredstava bilo koje vrste potporema i potpore ili subvencija. Što ih opet onda tjera da pobjegnu sa zemlje. Mislim da bi na kraju sa ovim cijelim tekstom nešto ćemo dobro postići za komisiju, a de facto bi se trebali brinuti za mlade poljoprivrednike, a ne za komisiju. Hvala. Sada sljedeća kolegica ima riječ. Hvala. Ja bih se prvo željela zahvaliti su izvjestiteljima i svima koji su radili na tom mišljenju. Međutim, vola bi da imamo jednu pravu raspravu o tome, ne, ali dobro, ajde. U nuždi vragi muhaždere, pa onda dobro, s obzirom da je kriza posvuda, trebamo brže reagirati. Kad je pri u poljoprivrednoj u pitanju, zbilja ne možemo sjediti prekrštenih ruku i ne možemo čekati da drugi počnu raspravljati o sljedećoj agrarnoj reformi. Dakle, slažemo se s tim da se prag skine na 22%, isto tako da se držimo prijedloga komisije da o tim uzajamnim fondovima međusektorski odlučujemo. To je u redu. Ali mi ne možemo baš e, u svim sektorima isto postupati i primjenjivati iste mjerila, jer napokon i sektori su specifični, nije svuda sve isto. Zatim, Mislim da izvješće odgovara onom o čemu smo glasali. I mislimo da ovo pokazuje koliko je bitan naš rad, kao i da se moramo izjasniti o pojedinim elementima područja ovog cijelog prehrambenog lanca. Zatim povećanje transparentnosti tržišta, ni to nije možda dovoljno obrađeno u ovom izvješću, iako se o tome uvijek iznova govorilo. A za mene osobno je recimo jako bitno da u prvom planu uvijek ostanu ciljevi zajedničke poljoprivredne politike, jer mislim da su oni nama važni nego kompletna e, reforma ova druga. Zatim, gospođa Gresle, hvala lijepo. Mislim i vjerujem da ovdje trebamo misliti stvari do kraja, domisliti, pogotovo ovo što se odnosi na poljoprivrednu reformu. Zatim, mi voli bi da se ove teme obvezujućih gornjih granica kod polje, mladih poljoprivrednika e, tematiziraju, zapravo ih podupirem. Ono što meni baš nije sasvim jasno je taj područje ove organizacije za pregovaranje bargaining organization. Šta bi trebala biti prednost kod tih organizacija, odnosno što je tu sada različito od ovih priznatih i postojećih proizvođačkih organizacija. Napominjem da u tim strukturama imamo velike razlike među zemljama članicama i mislim da bi bilo pravilno tu nešto učiniti, ali mislim da prvenstveno trebamo napasti zakon o zaštiti tržišnog natjecanja a ako ove prijedloge shvatimo ozbiljno, onda je stvarno krajnje vrijeme da počnemo mijenjati zakon o zaštiti tržnog natjecanja. Općenito govoreći, mislim da je skupna uredba ni u kom slučaju ne, treba potkapati našu temeljnu strategiju zajedničke poljoprivredne politike. Članak 26 smatram od središnje važnosti da se ovaj e, okvir kojim će to vrijediti treba od 2020. produžiti na 2024. kako bi imali stvarno pravu jednu sigurnost u ruralnom području. Najveći problemi kod implementacije ciljeva za ruralni razvoj treba naravno javiti javnim natječajem, ali tu treba kod tih, kod tih kriterija i koji tu važe, to postaje tako jedan opće nadmetanje i kriteriji za to važni, postaju jedan pravi monstrum administrativni koji zemlje članice gotovo i ne mogu više svladati. To treba pojednostaviti. to je dobro. A onda još dvije stvari koje su bitne. Htjela bih upozoriti na to da se investicijska subvencije e, prošire i na nepoljoprivredna područje i teme. To smo već dogodilo inače kod ruralnog razvoja i to se ne smije ponavljati. Jer to bi ruralni razvoj izgubio u odnosu na poljoprivredu. Zatim članak 6 stavak 1 i 2, taj se bavi proširenjem hitnih mjera. Koje, dakle, osim prirodnih katastrofa, to imamo i vrlo bitne socioekonomske događanja kao recimo demografske promjene, zatim e, u vezi recimo prihvata izbjeglica ili migranata. Mislim da bi to bila greška. Jer vidite, mi financiramo jako puno područja i ne bi trebali onda u ruralni razvoj i te velike stvari trpati. Hvala. Hvala. Hvala predsjedniče, hvala. Evo mi moramo se držati ovog načela. Znamo da Unibus nije predstavlja novu poljoprivrednu reformu, ali dosta je tu želja za promjenama i e, dosta je dobro uspjelo e, da te želje za izmjenama kanalizirati na neki način i na vrijeme ih se dostaviti. E, govorimo sada e, o, harmonizaciji pouzdanosti ovih propisa. E, mi u svakom slučaju trebamo i pripremiti novu agrarnu reformu i potrebno je vrijeme da o tome raspravimo. to je sve produženo do 2024. što stvara pouzdanost, stvara mogućnost ulaganja u ruralnim područjima i tako dalje. Ono čemu trebamo razgovarati E, u, tom kontekstu direktnije e, agrarne reforme, a to je konvergencija tih e, direktnih plaćanja. Ako bi nam uspjelo u toj cijeloj debirokratizaciji ići dalje, napraviti korak naprijed, to bi bilo jako dobro za europsku agrarnu politiku. Hvala. Sljedeći govornik. Pa ja bih željela zahvaliti svima koji su sudjelovali, svim izvjestiteljima, u ovom vremenu koliko sam ovdje nikad nisam e, bila svjedokom situacije u kojem e, je proračun reformiran, a agrarna politika, poljoprivredna politika je u boljoj situaciji, no ono što se dogodilo s proračunom nas uznemiruje jer obično e, poljoprivreda gubi. Mislim da trebamo sagledati neke sta, stalne e, pašnjake, a nisu sve e, obuhvaćene neka područja na sredozemlju nisu obuhvaćena programom, kao da neka područja Španjolske ne postoje. Mi možemo zatvarati oči pred tim, no isto tako bismo trebali shvatiti da su te odluke zapravo one vrste odluka koje stvaraju animozitet prema Europskoj uniji od strane naših građana. Znači moramo biti svjesni e, tih pitanja sada o državnoj pomoći za organizacije proizvođača. Gospođa Gilera je rekla da u zemljama kao što je naša regije imaju različite stavove po ovom pitanju i ako ponovno to sagledamo i ako imamo nacrt zajedničke poljoprivredne politike koje zemlja kao što je naša neće potaknuti e, te e, zadruge. Ako želimo da se e, poljoprivrednici udruže, u Španjolskoj ćemo možda ostvariti 40%, no u nekim regijama nećemo ostvariti ni 15%. Znači moramo iznaći model koji će biti više regionalno orijentiran. Naravno, ovdje smo ad infinitum razgovarali o aktivnim poljoprivrednicima a sada e, kao da svi dobivaju nešto od toga. Ili, ili, ili da doista gubimo vrijeme ili ćemo tu ispasti budale. Hvala. Mislim da je izvjestitelj podnio zanimljivo izvješće s kojim se slažem u velikom dijelu. Želim se ukratko osvrnuti na pitanje osiguranja. Pozdravljam e, snižavanje praga za intervencije na 20% ne samo za uzajamne fondove nego i za druga pokrića. Mislim da treba zapravo pojednostaviti cijeli sustav. Pozvat se na primjer Italije. Mnogo toga je dobro zamišljeno i dobro mišljeno, ali na polovici ovog programskog razdoblja od 14. do 20. od sredstava koja su namjenjena osiguranju u Italiji, dakle od europskih sredstava isplaćeno je ravno nuli, dakle nula posto i to zbog jednoznačenog birokratskog problema i to predstavlja ogromnu poteškoću za poljoprivrednike. Dakle, morali bismo raditi na pojednostavljenju i trebali bismo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo omogućili zemljama članicama da rade ono što moraju. E, kada je riječ e, o otvaranju pitanja vina, dakle podizanje alkoholnog postotka u vinu, mislim da zapravo ne treba ponovno otvarati to pitanje. Već je postignut sporazum o tome i to je bitno i za kvalitetno vinogradarstvo. E, zapravo ove odredbe koje su sada na snazi su sasvim dovoljne i nije na nama donositi izmjene i dopune koje će podržati manje kvalitetno vinogradarstvo. Dakle, ja bih rekao da to ne donosi nikakve koristi. Hvala, gospođa Ribajo. Saudando artikulação e o trabalho dos dois relatores. Eh, zahvaljujem i pozdravljam rad ova izvjestitelja. Jednu stvar želim naglasiti. Eh, kralježnica svega je pojednostavljenje i tu e, trebamo kompromis, trebamo financi, kompromise i financijski angažman e, kako bi se osiguralo poljoprivrednike. Ja imam četiri točke koje želim spomenuti. Prvo je usklađivanje aktivnih e, poljoprivrednika, to je pozitivno. Zatim drugo, jačanje organizacija proizvođača i osobito njihove mogućnosti voženja pregovora i sklapanja odgovarajućih e, ugovora. Zatim kontrola odgovarajućih e, prihoda bez obzira na mehanizme uređenja, uređenja ponude u kriznim vremenima. Moramo se zalagati za to da ne bude nepoštenih praksi. To je rečeno i na vijeću. Treća točka. Ako podržavamo mlade poljoprivrednike, ne smijemo zaboraviti ni na nove poljoprivrednike koji nisu tako mladi, jer je to neka vrsta inovacije u poljoprivredi. To su novi e, poljoprivrednici koji e, se tu e, uključuju u poljoprivredu. Znači, zatim imamo jačanje poljoprivrede radi danjeg jačanja lokalne poljoprivrede. Hvala. Hvala, hvala predsjedniče. Ja sam se čudila oko nekih stvari koje je gospodin Castro ovdje predstavio, primjerice riža kao podvodna e, biljka. Koliko ima e, onih koji uzgajaju rižu u Europi? To sigurno nije naš najveći problem. Zatim, što se tiče e, E, energetskih e, biljaka e, da li u Europi s obzirom na naš zakon o obnovljivim izvorima energije da li možemo transportirati takve energetske biljke preko cijele Europe, a istovremeno zapravo se potiskuju namirnice za ljudsku uporabu. E, za prehranu. E, dakle, to je nešto što me čudi, a isto tako se brinem E, što sve više idemo u smjeru financijskih instrumenata i na upravljanje rizicima gledamo e, kao na izjednačavanje osiguranja. No, s jedne strane e, sigurno je da jedan je samo onaj koji će profitirati od cijelog tog sustava, a to su upravo osiguranja. Nisam sigurna koliko ćemo imati interese poljoprivrednika na srcu. Zahvaljujem predsjedniče. Evo samo kratko jer za nas je to sve jako važno. A to je način da provjerimo možemo li izići u susret s našim poljoprivrednicima. Tamo gdje smo utvrdili probleme moramo pokušati ih i ukloniti. U Rumunjskoj su utvrđeni takvi problemi u odnosu na financiranje poljoprivrednih zadruga kada proizvođači odnosno e, više proizvođača ima namjeru recimo osnovati klaonicu oni e, mogu e, dobiti kredit samo za 40% troškova takve klaonice Međutim, ako pravna osoba u nekom drugom e, području želi razviti neki projekt, takvi projekti dobivaju do 80% financiranja. To su stvarni problemi e, s kojima se proizvođači hrane suočavaju mi e, moramo misliti i na pregovore sa lancima maroprodaje. Znači potrebni su odgovarajući mehanizmi osnaživanja. Ako jedan farmer ima 40.000 svinja na svojoj farmi, on mora isto tako imati mogućnost izravnog pristupa klaonici mi u odnosu na to moramo izmijeniti pravila ako želimo izići u susret našim e, stočarima i farmerima. Da, doista 40% e, e, za zadruge i za druge aktivnosti, da, to je iznenađujuće da nema jednakih šansi za svega suđa McGuinness. Zahvaljujem predsjedatelju, hvala izvjestitelju, ne znam je li to samo zbog mene, ali ovo je vrlo kasno, ovo je komplicirano izvješće koje ste vi jako dobro predstavili, iako je jako kasno. Vratit ću se na pitanje farmera. Mi smo za vrijeme reforme zajedničke poljoprivredne politike razmatrali to pitanje, a čini mi se da sada komisija e, postupa kao da je ta ideja aktivnih poljoprivrednika izlišna. To je vrlo čudno i ne znam zašto bi komisija to e, željela. ni koje su to države članice koje guraju da to da se ne definiraju aktivni e, poljoprivrednici? jer čini se da mnogi dobivaju novac koji nisu aktivni poljoprivrednici, pa me zanima što komisija misli o tom pitanju. Još jedan komentar što se tiče novih mjera i stabilizacije prihoda. Trebamo glasno reći poljoprivrednicima, tu nema nikakvog dodatnog novca, tu treba biti jasno. Nekad kad se takve stvari najavljuju, e, često nastaje dojam novi mehanizam, novi novac, ali nema tu novog novca. Sve što to je sve podržano i e, sadašnjim e, tokom financiranja. Što se tiče razloga 50-50, cijenim ono što ste učinili po tom pitanju. Zanima me kako će komisija odgovoriti na to da se stavi, postave posebna poglavlja, ako mogu tako reći, na e, lanac nabave i to bi smo mi jako pozdravili i zanimalo bi me. Što se tiče kontrole lanca nabave, imali smo neke ideje i prije. Zahvaljujem na vašem radu dosadašnjem, ja moram to bolje proučiti, no očito je da neke stvari su pozitivne u onome što ste napravili, nekim područjima još me stvari brinu. A sada dajem riječ predsjedniku Europske komisije. Izvolite. Zahvaljujem e, predsjedniče i zahvaljujem na šansi što i ovako kasno mogu dati neke komentare na e, prijedloge i amandmane izvjestitelja. Mislim da e, postoje ovdje neki pozitivni elementi, barem u, iz motrišta komisije da izvjestitelj predlaže da se ostave netaknute velik broj odredbi koje je komisija predložila kako bi pojednostavila zajedničku poljoprivrednu politiku. Neke bi nestale prema amandmanima kao što je i odredba o aktivnim poljoprivrednicima što su i neki dan spomenuli. Da, ta odredba o aktivnim poljoprivrednicima bilo je u njoj riječi na zadnjoj reformi zajedničke poljoprivredne politike. Povratnu informaciju koju smo dobili od nekih država članica jest da je ovo jedan vrlo um, administrativno uh, problematičan uh, instrument i u određenoj mjeri uh, broj farmera, odnosno poljoprivrednika koji bi bio isključen je ponekad izvan nerazmjeran, nerazmjeran broju provjera koje bi administracija trebala provoditi. Situacija se tu razlikuje očito od države članice do države članice i zato nam se čini da bi bilo dobro odigrati na katu supsidijarnosti i prepustiti državama članicama da odluče da li temeljem situacije na terenu ima smisla, da li je uopće razmjerno i e, troškovno učinkovito uvesti e, tu klauzulu ili ne tu vidim da jedan od amandmana se odnosi na registar, što bi značilo da poljoprivrednici koji su registrirani u nacionalnom registru bi se smatrali aktivnim eh, poljoprivrednicima sami po sebi. Ja mislim da je to manje više jednako predlogu komisije jer e, biti u registru kao takvom, a bez e, definiranja kriterija za taj registar značilo bi prepustiti državama članicama da odluče E, o statusu aktivnih poljoprivrednika. Znači, po mom mišljenju je s jedne strane malo kontradiktorno, s jedne strane otkazati prijedlog komisije i uvesti klauzulu koja bi manje više e, došla do ist, kojom bi se došlo do istih rezultata. Izvijestiti te je spomenuo i pitanje koje je povjerenik Hogan napisao gospodinu Sikijevskom i predsjedniku vijeća jer ga je brinulo malo u kojem smjeru idu te rasprave i da taj paket pojednostavljivanja a paket Omnibus jest jedan paket kojim je cilj pojednostaviti propise tu je spomenuta mini reforma, no to je paket koji bi doveo i do nekih relativno sežnih e, promjena zajedničke poljoprivredne politike, a njega e, to brine iz dva razloga. Jedan razlog je tajming, znači vremensko određenje jer što su što kompleksnija i kontroverznija pitanja e, su pred nama, to je manje vjerojatno da ćemo zatvoriti rasprave, zaključiti rasprave u 2017. tako kako bi poljoprivrednici zapravo već 2018. imali koristi od tih pojednostavljenja i zatim 2019. i zapravo ispada da bi promjene bile samo za dvije godine jer je, se to odnosi na sadašnje e, financijsko i programskom razdoblje koje je već uznapredovalo. Drugi razlog je da određeni broj amandmana koji imamo ovdje u izvješću su politički sežni i komisija smatra da bi oni e, doista trebali e, biti podvrgnuti temeljitoj analizi i temeljitoj ocjeni koju je teško odraditi u procesu kao što je omnibus, to je proces pojednostavljivanja koji bi trebao ići jako brzo. Spomenut ću sada nekoliko pitanja koje su spomenuli i neki do današnjih govornika. Tu je snižavanje praga dohotka u e, u određenim alatima za upravljanje krizom sa 30 na 20%. E, tu, tu bi oni izišli iz green boxa jer tu su kriteriji 30%. E, tu se predlaže da rukovodeća tijela ruralnog razvoja E, koriste takve mjere, po našem mišljenju tu postoji sukob interesa jer e, upravljačka tijela upravljaju programima, a ne, bi trebali imati koristi od njih jer taj e, program produljenja do 24. godine po našem mišljenju bi bio preuranjen jer u određenom trenutku postojaće novi višegodišnji financijski okvir i e, možda bismo možda smo stvorili situaciju e, produljujući ta prava koja možda nisu u skladu sa budućim aranžmanima financiranja. Što se tiče izravnih plaćanja, tu su neka temeljna pitanja ekologizacije koja su predložena, ako imaju potencijal razvodniti tu ekologizaciju. I sada je to ekologizacija iz mnogih izvora izložena napadima. Ti napadi nisu samo usmjereni prema ekologizaciji, već prema cijeloj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Znači, pitanje je treba li se to događati sve u okviru omnibus prijedloga. A sad ću spomenuti i neke od dalekosežnih promjena koje predlažemo za CMO, osobito u odnosu na E, primjenu zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Jedan je e, amandman tu, e, a to je <clears throat> povećavanje alkoholne, alkoholnog sastava vina, a to nikada nije analizirano je li to doista pomaže u okviru e, politike o kvaliteti koja je isto dio te e, politike vina. U horizontalnoj uredbi se predlaže da se ne vraćaju e, plać, nepropisna plaćanja do 250 eura. Po mom mišljenju u nacionalnim državama ne postoji i nigdje takva odredba, one štite nacionalne odredbe, to bi dovelo do gubitka 14-15 milijuna eura godišnje europskog proračuna. Mi sada imamo klauzulu koja ide do 150 eura pod uvjetom da države članice imaju sličnu odredbu u nacionalnom e, zakonodavstvu, a no ako ostane ovih 250 eura, onda mislim da treba ostati i ovo upućivanje na nacionalni zakon. Ne mogu ja sada ulaziti u detalje, kasno je, no ovo su dva pitanja koja brinu povjerenika. Stoga bih vas želio pozvati u vašim razmišljanjima i raspravama koje ćete sada pokrenuti kroz proces donošenja izmjena i dopuna da razmislite upravo o tim točkama. Ovo je dakle omnibus, dakle skupna uredba koja treba ići jako brzo, no ovako ona postaje složenija i nekako prožeta delikatnim političkim pitanjima i onda će postati kontroverznija i duže će trebati da se donese. Hvala. Państwa, bardzo się zastanawiałem nad wypowiedzią. Dame gospodo, Przepraszam za zmianę imienia, ale Robert też... Razmislio sam o onome što ste rekli. Ispričavam se što sam vas nazvao Robert, ali to je isto tako lijepo ime. Evo sada imamo još malo vremena za izvjestitelje. Gospodin De Castro, pa onda gospodin Des. Hvala gospodine predsjedniče i hvala svim kolegama koji su uzeli riječ. Naravno, imamo mnogo poticaja za razmišljanje, tako da ćemo s kolegom Desom eh, pomno proučiti sve ono što je rečeno. Želim samo nekoliko stvari precizirati kako se ne bismo pogrešno razumjeli. Ja znam da je već kasno i imali smo svi naporan dan. Kao što je rekla i gospođa McGuinness, nema nikakvih izmjena financijskih izdvajanja, niti mi to možemo mijenjati, to je očito, no dobro je to naglasiti kako ne bi došlo do nesporazuma. Odgovorit ću na konkretno pitanje gospodina na produljenje ruralnog razvoja. Na to je djelomično odgovorila kolegica Kostinger i to služi samo da zemlje članice ne bi morale čekati godinu ili dvije, kao što se dogodilo u prethodnom programskom razdoblju, zato jer nije bilo stupilo na snagu novo programsko razdoblje, tako da su zemlje članice morale na to čekati tako da bi ova kontinuitet e, omogućio neprekidanje raspisa natječaja. Dakle, nije to suštinska izmjena, nego samo jedan dodatan mehanizam koji bi spriječio bilo kakve prekide. Kada je riječ e, o općem e, instrumentu organizacija zajedničkog tržišta, mi smo se htjeli nadovezati na ono što je učinila komisija, odnosno povjerenik eh, Hogan i tu me iznenađuje ono što je rekao ravnatelj Vögel, jer mi eh, zapravo nastojimo djelovati u okviru omnibusa, ali eh, se bojimo da će to biti jedini zakonodavni akt tijekom ovog mandata, budući da nije ništa više pristiglo od komisije. Dakle, dosta smo se često žalili zbog e, krize u sektoru mljekarstva i na birokratsko opterećenje i tu imamo mogućnost to ispraviti. Mi smo iznijeli neke prijedloge, možda će se mnogo toga još i doraditi, ali iskoristimo ovu priliku da učinimo korak naprijed, jer će inače komisija postati samo primatelj naših žalbi, a kada bude trebalo doneti konkretne prijedloge za poboljšanje stanja poljoprivrednika, onda se ta prilika propušta. Ne znam što je mislio reći gospodin Möge kada govori o instrumentima upravljanja rizikom. Mi smo samo proširili načelo koje predlaže komisija, odnosno snizili smo prag na 30, sa 30 na 20% za uzajamne fondove i to proširujemo na druge. To je konkretno prijedlog komisije koji mi smatramo zanimljivim i zbog toga proširujemo područje primjene instrumenta nema nikakve odluke da se pozabavimo širom temom upravljanja rizicima, čega će se sigurno dotaknuti reforma ZPPA 2020. godine. Ovo su samo manje prilagodbe koje su u skladu sa prijedlogom komisije. Ako nam to komisija kaže, zašto ne bismo to proširili i na pitanje prirodnih katastrofa? Dakle, zašto ne bismo spriječili to da se ti instrumenti primjenjuju samo u slučaju da e, pad dohotka iznosi 30%, a zašto, kao što komisija kaže, ne bismo u slučaju prirodnih katastrofa omogućili i 20%. Mi smo se samo nadovezali na ono što radi komisija. I osim toga rokovi su vrlo kratki. Početkom svibnja ćemo imati glasovanje na odboru za poljoprivredu i to netom prije glasovanja na odboru za proračun. Dakle, nema razloga zašto bi ovi prijedlozi našeg odbora bili manji od prijedloga komisije, jer zapravo se čini po broju amandmana da mi činimo daleko više, zato jer je komisija predložila 32 amandmana, a e, mi smo unutar ta 32, a osim toga ne vidim zašto u postupku suodlučivanja mi ne bismo iznijeli neki prijedlog koji ide i korak dalje. Dakle, hvala na vašim pitanjima. Ne bismo naravno htjeli da vam se čini da idemo izvan okvira koji nam nudi omnibus i spremni smo na raspravu sa svim zainteresiranim stranama i naravno svim izvjestiteljima u sjedni. Hvala. Hvala, gospodin Desima riječ. Hvala lijepa. Ja vam ni sad neću uzeti puno vremena. Vidite, ja sam puno tog pribilježio o čemu se govorilo, ali htio bih se samo proturiječiti Martinu Hostingu koji je rekao da je tu na kraju će ispasti puno manje ekologizacije. Ne, to nije točno, nego će biti samo učinkovitija e, ekologizacija, tako da želim apsolutno odbiti da mi ovdje cijeli screening ekologizacije želimo potkopati. onda još kolegici Hojboš koja nije više tu. E, da se recimo u Italiji se riža, e, ne samo pšenica, nego i riže sadi, to im je zapravo drugi najjači usjev. Prema tome, sve ono što ne moramo u Europu uvoziti iz trećih zemalja, nego se u Europi uzgaja je velika prednost. Elizabet je govorila o nekim stvarima kojima ćemo još i mi razgovarati na odboru, a sad još nešto u vezi ove produženja e, komisijenog za od, umjesto 2020. do 2024. Dakle, ako se to točno e, pročita, onda kaže dok novo izabrani parlament ne bude donio neku drugu odluku osim, prema tom, osim toga piše i da to ovisi jasno i o proračunu. Prema tome to nije nikakvo anticipiranje onog što će se u sljedećem e, izbornom mandatu događati, nego jednostavno da da seljacima sigurnost da će neće 2020. preko noći prestati bilo kakve poljoprivredne potpore ili subvencije. Ja sam inače apsolutno za to da dalje o tome raspravljamo i sigurno da ćemo još na tom izvješću raditi, da će na kraju ispast nešto sasvim razumno, pametno i svega. Hvala. Izvolite. E, tri napomene o zajedničkoj organizaciji tržišta i tu želimo odgovoriti gospođi Aguilera kada je riječ o nepoštenim trgovinskim praksama. To je pitanje koje zahtjeva godinu dana rada s pravnog stajališta. Dakle, ne znam imamo li mi kao odbor sredstva i resurse za to. Zbog toga izvjestitelji predlaže da se komisiju zamoli da izradi zakonodavno izvješće do osamnaest godine. Kada je riječ o organizacijama proizvođača i bargaining organizations, odnosno pregovaračkim organizacijama, čini se da bi ti proizvođači trebali okupiti svoje instrumente, svoje alate i dobiti E, uzajamno priznanje i na taj način e, pristupiti tržištu. Ako međutim e, se okupljaju samo u cilju pregovaranja sa drugim proizvođačkim organizacijama, treba pripaziti tko će se upisivati u ta tijela. Zbog toga treba to pozorno pratiti. Evo, to je bila naša zamisla na početku ovog prijedloga. Hvala. Evo samo jedan kratak komentar s moje strane. Naš odbor je ostvario značajna postignuća Imamo veliki broj izvješća koja su izradi ili su već izrađena. Naši se zastupnici na neki način međusobno natječu. Možemo se i osloniti na prethodno izrađena izvješća i na njihova postignuća. Mi smo otišli i mnogo dalje u rješavanju pitanja poput e, proizvodnog lanca hrane, konkurencije i tako dalje. I to treba iskoristiti. Dakle, trebali bi se i porazgovarati o ozelenjivanju, zato jer poljoprivrednici to isključuju. I Pitanje financijskih instrumenta nije izravno povezano s ovim izvješćima, ali u razgovoru s ministrima ja ih nastojim uvjeriti da iskoriste financijske instrumente kako bi izmijenili određene aktivnosti prije sljedećeg mandata. Mislim da su ta očekivanja dosta razumna. Iako možda vi mislite da je to otišlo predaleko. Ne želim sada e, govoriti o drugom stupu, odnosno razvoju ruralnih područja. Znamo koliko nam je to potrebno. Dakle, želim zahvaliti i bježu našim izvjestiteljima. Trebamo brzo i radično djelovati. Naša suradnja sa glavnom upravom za poljoprivredu je svakako moguća i ako možemo učiniti nešto i požuriti s time, trebamo tako i postupiti. Tako da u nadolazećim godinama naši poljoprivrednici osjete razliku. Rok za podnošenje amandmana je 21. ožujka do 16 sati. U svibnju ćemo imati glasovanje. Postupak moramo dovršiti prije početka rada na ovom izvješću u odboru za nadzor proračuna. Dakle, imate li kakvih pitanja? Ako ne, onda imamo nešto vremena za točku broja 8 dnevnog reda, delegirani akt o ozelenjivanju, kao što se sjećate. 9. ožujka nakon niza zahtjeva kluba zastupnika tajništvo je pokrenulo pisani postupak o mogućnosti da se preokrene odluka koordinatora odbora Agri koja je donesena 28. veljače i također da se preokrene posljedična odluka odbora, odnosno riječ je o odluci da se ne traži produljenje od roka od dva mjeseca za ulaganje prigovora na ovaj delektirani akt. Nakon istoka roka za ovaj pisani postupak, koordinatori su priznali da će konačno zatražiti produljenje od dva mjeseca ovog početnog roka za olaganje prigovora i e, nakon toga je cijeli odbor pozvan da podrži ovaj, ovu novu preporuku. No, međuvremeno, nakon niza razgovora između klubova zastupnika i koordinatora, Smatrali smo da treba ponovno razmotriti odluku i zbog toga smo imali ove pismene konsultacije koje je pripremilo tajništvo i te konsultacije su nam e, omogućile da uvidimo da je većina za to da se traži odgoda roka za dva mjeseca za ulaganje prigovora na delegirani akt. Ima li kakvih pitanja? Gospodin Des eh, i gospodin Andriju već eh, traže riječ. Naše tajništvo će odgovoriti na postupovna pitanja. Gospodine Des, izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. I ja smatram da tu trebamo zatražiti produženje. Nije to ni prvi put. mislim da su, zapravo znam da su socijaldemokrati već dva puta tražili produženje, što smo mi i podržali, a Europska komisija apsolutno potkapa ovim da se 14 zakonskih akata zapravo objedinjuje samo jednom aktu i na taj način potkapa kompletno ovlasti parlamenta, a mi to ne možemo tako prihvatiti. E, možemo po pojedinim točkama svoje mišljenje odraditi i dati, pa stoga bi tražili od kolege, dakle mi bi u ime kolegice i kolega zatražili produženje roka pa onda možemo eventualno na taj način doći do kompromisa s komisijom s kojim bi mogli živjeti. Ja sam ovdje već 14 godina, ali mislim da to apsolutno nije u redu kako komisija postupa prema parlamentu i mi smo na sastanku koordinatora svih osam klubova zastupnika se suglasili da komisija treba promijeniti svoj način ponašanja i tretmana parlamenta, stoga bi svi tražili da se taj rok produži. Gospodin Andriju ima riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ne želim se sada vraćati na suštinu pitanja, nego me zanima forma. Mislim da ovime stvaramo presedan, odnosno Imali smo raspravu među koordinatorima i koordinatori su i glasovali sukladno postupku i naravno iz toga je proizašla većina i proizašla je manjina. I to su političke pitanja koja me zanimaju. Dakle, kada imamo raspravu, prvo imamo raspravu, onda imamo glasovanje, imamo većinu i manjinu koja proizađu iz glasovanja i onda se primjenjuje ono za što je glasovala većina. Dakle, ako se vraćamo na već održano glasovanje, to dovodi u pitanje ulogu koordinatora, a također i samo načelo demokratičnosti. Tako da imam dosta velikih neodoumica s ovime u vezi. Zapravo bismo imali jedno protuglasovanje, prethodnom glasovanju, jednu komunikaciju u komisiji. U tom smislu mene iznenađuje ovaj postupak. Mislim da socijalisti neće sudjelovati u ovom glasovanju jer bi se to udaljilo od načina rada naših institucija. Dakle, ponavljam, neću ulaziti u meritum pitanja jer smo već o tome prije razgovarali. Razlika u broju glasova na sastanku koordinatora bila je vrlo mala, no ipak to što je, je, imate pravo. To nije bila jasna odluka koju je donijela značajna većina, ali naravno dopuštam to. Glasovanje je održano i znamo koji je bio njegov rezultat. Dakle, razumijem ono što ste rekli o načelu demokratičnosti i o tome kako demokracija funkcionira, ali to je sve sastavni dio dijaloga. Gospodin Hojsling. Moram reći da sam ja jako nesretan sa čitavim tim postupkom, jer kako je išlo trebalo to izbjeći, te probleme. Ja sam to već jedan puta predložio i sada tražimo da to pravna služba još jedan puta ispita. Mi znamo da ako jedan klub ima nešto protiv, da to trebamo tamo razgovarati, ali mi jednostavno nemamo vremena, rok je prekratak i ne možemo glasati dotle dok se opet sve ne okrene toliko puta. Nemamo vremena. Prema tome mislimo da kod tako kontroverznih tema treba zapravo pustiti da čitav odbor koji će nakon nekoliko dana o tome opet raspravljati, cijeli odbor treba o tome raspravljati. Kod tako e, delikatnih tema to je politička odluka i tu trebaju svi glasati. A to je u opstalom su i socijaldemokrati predložili. I inače mislim da ovaj način da se dotle mijenjaju postupci dok se procedure dok se ne dobije većina, to je jednostavno problematično i nije u redu. Ja koliko znam, mi smo uvijek imali, postizali konsenzus i to je bio cilj. Ako bi jedan klub zastupnika nešto htio eventualno promijeniti, eventualno bi malo pomaknuo rok, ali sve to skupa tako da demokratski postupak ne ugrožavamo. I e sad e, ovo kako je tajništvo se tu ponašalo, to nije bilo dobro kako su oni zapravo tu proceduru ako ćete ignorirali. Ovaj teške, tešku do, odluku da smo donijeli sa apsolutnom većinom u cijelom odboru ne bi bilo problema. E, Mislim da će tajništvo to objasniti objasnit će što se dogodilo, zato jer e, mi uvijek uživamo punu potporu što. Ne moramo zaključiti raspravu danas. Ne trebaju nam daljnje podjele. Ja uvažavam sve ono što ste do sada rekli. Budući da su stvari kako jesu, još nam je preostalo nešto vremena za potpuno glasovanje. Naravno ne sada, zato jer nije prisutno dovoljno zastupnika. Svi znamo kada ćemo i u koliko sati glasovati. Dakle, imamo prijedlog našeg tajnika, pa ćemo čuti njegovo mišljenje o tome. Da, hvala gospodine predsjedniče. To je vrlo osjetljivo pitanje, tako da ću nastojati to jednostavno objasniti. Neću ponavljati sada cijeli tijek događaja, nego ću jednostavno dati jedno objašnjenje sa postupovnog stajališta tajništvo je jednostavno potvrdilo ono što su učinili koordinatori, odbor je to odobrio, no mogao bi odlučiti i postupiti drugačije. Predsjednik je odlučio ponovno otvoriti ovu odluku. Nažalost, zagasio se mikrofon.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 donesena odluka u koordinatorima, odbor je potvrdio tu odluku, onda je odlučio tu odluku promijeniti. I to nije prvi put da se to događa. Dakle, to je moguće. Naravno, ne događa se prečesto, ali je moguće. Sada sa postupovnog stajališta imamo novu preporuku koordinatora i sada odbor za poljoprivredu u cjelokupnom sastavu mora odlučiti hoće li je potvrditi ili ne. Kao što je rekao je predsjednik, ne moramo glasovati večeras, nego ćemo organizirati glasovanje čitavog odbora. Dakle, rok ističe 15. travnja, što znači da, ako predsjednik odluči, organizirat ćemo glasovanje u točno vrijeme i na određeni dan na jednom od sljedećih sastanaka eh, odbora za poljoprivredu 20. i 21. ožujka, tako da ćemo podnijeti na razmatranje cijelu odluku odboru i također ćemo pitati imali prigovora na delegirani akt. Hvala lijepa. 20. je ponedjeljak, dakle to će biti 21.3. u utorak. Gospodin Andriju, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ne želim sada oduljiti ovu raspravu. Istina je da ne možemo glasovati večeras zato jer to nije na dnevnom redu, a moramo pokazati poštovanje prema članovima i obavijestiti ih o eventualnom glasovanju. No želim se vratiti na početno pitanje koordinatora. Dakle, koordinatori rade, glasuju i njihovu odluku blokira odbor i u tom trenutku ta odluka više nema vrijednosti, ona je obezrijeđena. E, dakle, tu razumijem ono što želite reći. sve se ponovno dovodi u pitanje, znači otvara se cijeli postupak e, i traži se nova većina. Što će to značiti za naš budući rad? jer da su dva kluba zastupnika uložila prigovor, onda bismo glasovali na odboru. Evo, to je moje osobno pitanje. Dakle, imali smo podjelu na dvije grupe. Jedna je dobila toliko glasova, druga je dobila isto određeni broj glasova. I o tome je odlučivao odbor. Imali smo i dokumente i također bilješke koje članovi dobiju u pisanom obliku i elektroničkom obliku. Dakle, donijeli smo dobnu odluku da nećemo tražiti odgodu roka. Onda su u klubovima održane dodatne rasprave i pokrenuli smo postupak konzultacije napismeno i taj je postupak doveo do određenog rezultata, promijenio se brojčani odnos nakon tih konzultacija i rasprave i zbog toga smo ponovno otvorili cijelu priču. Evo, predlažem da damo riječ gospodinu Desu i onda ćemo organizirati glasovanje u utorak 21. ožujka kako bi članovi mogli biti prisutni i uvrstit ćemo taj e, predmet na dnevni red. Gospodin Des. Ja sam samo htio primijetiti da je to prastari demokratsko načelo da odluka vredi samo dotle dok ju ne zamjeni neka nova demokratski donesena odluka. I to se tako, to se poštivalo i to je bila jednoznačna većina je bila zato da se rok produži. To je bilo dovoljno da kažemo rok se treba produžiti ali ako ne želimo promašiti nijedan rok, onda možemo glasati 21. ožujka, jer ne želim da kasnimo na roku, a i s druge strane ne bi želio ništa ni otezati, samo da se ipak procedura poštuje. U redu. Imate pravo. No i gospodin Andrew ima također pravo kao što ima i gospodin Hoisling. Evo, molim vas da malo još pojasnite. E, hvala. Pa, s tehničkog stajališta treba nešto pojasniti. Imamo rok koji moramo poštivati, a to je 15. travnja. Dakle, 21. ožujka trebamo organizirati glasovanje i tada ćemo odlučiti za ili ne ili protiv odgode i onda ćemo imati još jedno glasovanje o već uloženim prigovorima. Jer s metodološkog stajališta u slučaju da odbor odluči da neće tražiti odgodu, onda moramo biti spremni za glasovanje na već uložene prigovore kako ne bismo onda prekoračili već zadani rok od 15. travnja. Hvala. Pa mislim da je krajnje vrijeme da to prebacimo koordinatorima. Gospodin Desima još riječ. Hvala vam predsjedavajući. Mene su upravo upozorili da smo sad mogli glasati, pa to je bilo, to bi bilo moguće to je bilo moguće. Zašto, zašto to otežemo i odgađamo za 21. travnja? Rozumijemy, rozumijemy, widzimy. Dziękuję tłumaczom, dziękuję Państwu, dziękuję naszym... Hvala svima, hvala prevoditeljima, hvala gospodine De Castro i hvala gospodine Desu i hvala vam na ovom pisanom postupku. Hvala svima.